Okay. Dear colleagues. Drage kolege, moramo početi jer i povjerenik E, nakon e, jutrašnjeg sastanka i nakon e, sastanka za tisak će se obratiti nama i reći nešto o reformi ETS-a i u 4.25 mora ići u odbor ITRE i stoga nemamo dovoljno vremena. Siguran sam da mnoge kolege žele e, postaviti pitanja gospodinu povjereniku. On će nam predstaviti e, komisijin prijedlog. Miguel. Hvala vam gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Prije nekoliko mjeseci kada smo se sastali prvi put, e, Rekao sam, obvezao sam se da ću pokrenuti reformu tržišta ugljika u Europskoj uniji čim prije. I drago mi je da mogu održati svoje obećanje i da sam danas pred vama upravo kako bih vam predstavio prijedlog komisije za reviziju um, sustava ETS-a nakon 2020. To dolazi nakon tjedan dana nakon što je parlament glasao o priču za stabilnost tržišta. To je bio vrlo važan korak koji je utroput široj reviziji ETS-a. A ne samo to, nego prijedlog koji ću vam ja danas predstaviti je zapravo dio šireg paketa. Zato što ovim reformama ne gledamo samo kako ćemo naprijediti tržište ugljika za, u sljedećem desetljeću, već kako ćemo kompletno promijeniti naš energetski sustav kako bismo bolje odgovorili na potrebe potrošača i tvrtka. To znači da ćemo potrošačima davati bolje informacije kroz ažurirano energetsko označavanje te e, fleksibilno tržište električne energije usmjereno na potrošače. Prijedlozi su sljedeći. Prvo, dakle, komunikacija o dizajnu tržišta. Drugo, strategija za osnaživanje e, potrošača. Treća, revizija tržišta ugljika Europske unije. I četiri, e, ažuriranje direktive o energetskom označavanju. Sve su to dijelovi naših napora da ispunimo ciljeve energetske unije. Danas bih se koncentrirao na reviziju ETS-a i e, ako budem imao vremena reći ću nešto i o ostalim elementima tog paketa. E, uvaženi zastupnici, u listopadu prošle godine naši čelnici su e, ostvarili sporazum kako bismo smanjili emisije stakleničkih plinova u Europskoj uniji za barem 40% do 2030. A sve to u cilju u svrhu ostvarivana ciljeva klimatskog i energetskog paketa za 2030. I današnji prijedlog je zapravo korak u tom smjeru. To je isto tako doprinos novom klimatskom sporazumu kojeg bismo trebali usvojiti u Parizu u prosincu. Dakle, poduzeli smo prvi zakonodavni korak prema ispunjavanju naših obveza i na taj način pokazujemo da Europa nije da samo priča, već da i djeluje. To šalje snažnu poruku međunarodnoj zajednici u kritičnom trenutku kada ostali veliki igrači poput G7, skupine G7 i Kine također su počeli pokazivati svoju odlučnost. Mi činimo sve što možemo kako bismo zadržali e, globalnu e, porast temperature ispod 2 stupnja i kako bismo se borili protiv klimatskih promjena. A još važnije, potičemo zemlje članice da koriste prihode iz DTS-a, da financiraju borbu protiv klimatskih promjena i u zemljama izvan Europske unije, te poduzimaju mjere kako bismo se prilagodili na učinke klimatskih promjena. Današnji prijedlog je u skladu sa strateškim e, odrednicama koje su nam čelnici dali i koji uzima u obzir stavove dionika građana i e, uslijedio nakon široke javne rasprave. I na kraju, ovaj prijedlog se koristi važnim iskustvom koje tvrtke i javna tijela u Europi prikupljaju, eh, su prikupile u prvom desetljeću provedbe ETS-a. Eh, e Isto tako iskoristili smo sve lekcije koje smo naučili u ovih, u ovih nekoliko godina, a, sustav, a revizija se temelji na načelima poštenja, solidarnosti i transparentnosti. Ključni elementi prijedloga. Naš cilj je osigurati da ETS eh, ostane učinkovit način za smanjenje emisija u sljedećem e, desetljeću. U tu svrhu predlažemo promjene u tri ključna područja. Prvo, povećat ćemo e, smanjenje emisija nakon 2020. Drugo, stavit ćemo, uspostavit ćemo ciljana pravila za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica i treće, potaknut ćemo financiranje za nisko inovacije i modernizaciju energetskog sektora. Prvi element revizije e, je u tome da osiguramo da sustav ispuni ambiciozne rezove emisija koje moramo učiniti. Prošle godine su se čelnici Europske unije složili o obvezujućim ciljevima da a, emisije stakleničkih plinova smanjimo za barem 40% do 2030. u usporedbi sa 1990. To znači da sektori koji su pokriveni ETS sustavom da moraju smanjiti će još čak i više, dakle za 45, 43% u usporedbi sa 2005. Kako bismo postigli taj cilj, sveukupna količina emisijskih jedinica će morati brže padati nakon 2020 i zbog toga, u skladu sa zaključcima Europskog vijeća, predlažemo da se ukupna količina jedinica smanji za 2,2% svake godine od 2021. dalje. U ovom trenutku taj iznos se smanjuje 1,74% e, na godišnjoj razini. Naš prijedlog da ubrzamo smanjenje emisija će zapravo doprinijeti do toga da se smanje emisije ugljičnog dioksida na, od nekih 500 milijuna tona u desetljeću. Toliko recimo emisija ispušta Ujedinjena kraljevina u jednoj godini. Zatim drugo područje će biti važna promjena u modernizaciji pravila za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica. U proteklih nekoliko godina europska industrija je znatno smanjila emisija, a i dalje se natječe na međunarodnim tržištima. To pokazuje da smanjenje emisija i konkurentnost mogu biti komplementarni. No, ako, ćemo, ako želimo izgraditi prave sinergije, moramo raditi na tim ciljevima pametno. U ovom prijedlogu priznajemo da neki sektori gube međunarodnu konkurentnost e, i prijeti im e, istjec, takozvano istjecanje e, ugljika. I to će biti tako dokle god Europska unija bude imala strože klimatske politike to klimatske politike koje su strože od politika ostalih gospodarstava. I e, ovaj prijedlog odgovara i tim bojaznima. A tu je bojazan izrazio parlament. Dakle, ova struktura ETS-a će ostati na snazi nakon 2020. To znači da će znatan dio jedinica biti stavljen na dražbu u ovom desetljeću i e, taj će dio ostati konstantan i u sljedećem desetljeću nakon a, e, zaključaka Europskog vijeća u listopadu. Ostatak jedinica će podijeliti se besplatno tvrtkama koje posluju u Europskoj uniji, a kojima prijeti istjecanje e, ugljika. Očekujemo da oko 6,3 milijardi jedinica će biti podijeljeno besplatno između 2021. i 2030. To je bio jedan od elementa koje je zatražio Europski parlament za vrijeme pregovora o pričovi e, pričuvi za stabilnost tržišta i to smo eto uzeli u obzir. Da nismo uveli ove odredbe, te bi odredbe prestale vrijediti od 2020. No, morat ćemo osigurati da te besplatne jedinice donesu korist e, onima kojima su najviše potrebne s obzirom na drastično smanjenje jedinica u sustavu. Dopustite me da vas podsjetim da cilj je smanjiti za 2,2% godišnje i da dio jedinica će ostati, dakle koji će biti na dražbi. To znači da ćemo imati manje jedinica za podijeliti besplatno. Stoga odredbe na tu temu moraju biti pažljivo ciljane. Pod današnjim prijedlogom pravila za besplatnu dodjelu jedinica se fokusiraju na sektore u kojima postoji opasnost od e, izmještanja proizvodnje izvan Europske unije i u zemlje koje nemaju tako stroge, to jest ambiciozne politike. Isto tako zadržali smo carbon leakage list, dakle popis tvrtki kojima prijeti izmještanje, onako kako je to zatražio Europski parlament i e, taj će popis uključivati oko 50 najvećih e, energetskih sektora, energetski intenzivnih sektora. Prijedlog također potiče zemlje članice da iskoriste prihode od dražbi kako bi kompenzirali određena postrojanja u sektorima koji koriste električnu industriju e, i njihove troškove i njihove troškove. To je također zatraženo od parlamenta i moj cilj je da osiguramo jednaka pravila e, za sve zemlje članice i osiguramo veću transparentnost. Zatim moramo podržati niskougljičnu tranziciju. Mm, predložili smo nekoliko mehanizama podrške kako bismo pomogli industriji i energetskom sektoru da ispune ciljeve koji su pred nama. Inovacijski fond će biti osnovan e, za inovativne niskougljične tehnologije. Taj će fond koristiti iskustvo sadašnjeg NER 300 financijskog programa koji katalizira inovaciju i obnovljive izvore energije te e, energetsku tehnologiju te hvatanje i skladištenje ugljika i to zahvaljujući 300 milijuna jedinica plus 50 milijuna jedinica koje je zatražio parlament iz pričove za stabilnost tržišta i na taj način ćemo moći nastaviti podržavati niskougljičnu inovaciju. Isto tako ćemo pružiti podršku um, zemljama članicama nižeg dohotka koji će se suočiti sa uh, značajnim potrebama za ulaganjima kako bi prilagodila svoje energetske sustave. E, zatim besplatne jedinice će biti dostupne deset zemalja članica sa nižim e, dohodkom kako bi im se pomoglo modernizirati e, energetske sektore. Isto tako osnovat će se fond kako bi potaknuo ta, kako bi pomogao ta i laganje i potaknuo energetsku učinkovitost u tih istih, istim zemljama članicama. Tih, tih zemalja članica će imati vrlo važnu ulogu u upravljanju u modernizacijskom fondu. Tako da ovo što smo danas predstavili je ključan korak u e, ispunjavanju našeg cilja, dakle čvrste i snažne Europske energetske unije, a to je top prioritet za Junkerovu komisiju. Predsjednik Juncker i cijeli tim povjerenika su uvjereni da sigurna, cjenovno dostupna i klimatski prijateljska energija je ključan element za jačanje Europe u budućnosti. Um, ako želimo riješiti probleme naših, e, naše energetike i naših klimatskih promjena, na taj ćemo način stvoriti i nova radna mjesta i rast. Um, Europa je postala snažan i vjerodostojan partner u međunarodnim pregovorima, klimatskim pregovorima. I sa današnjim e, prijedlogom još smo ojačali naš glas pred e, pregovore u Parizu. Isto tako inspiriramo partnere poput Kine da nam se pridruže u naporima velik broj zemalja i e, regija gleda na cijene ugljika kao na moćan i troškovno učinkovit e, pokretač za posebno, ali održivo dekarbonizaciju gospodarstva. Ova komisija će e, konstruktivno raditi s vašim e, odborom na svim elementima današnjeg paketa. Računam na vaše sudjelovanje i pomoć kako bi se prijedlog o ETS-u pretvorio u učinkovito zakonodavstvo i veselim se čuti vaša mišljenja i raditi prema zajedničkom putovanju prema niskougljičnoj budućnosti za korist naše industrije, građana i našeg planeta. Thank you very uh, hvala povjereniče. Hvala što ste došli na sasnak našeg odbora kako biste objasnili prijedlog parlamenta. Sada ćemo započeti s prvim krugom pitanja, s prvom rundom pitanja i komentara. E, započinju predstavnici kluba zastupnika i prvi će biti Peter Lize i molim vas da e, se držite okvira dvije minute. Najljepše hvala. Hvala predsjedavajući povjereniče. E, čestita na prijedlogu koje ste danas donijeli u komisiji. On je ambiciozan E, vidjeli smo povećanje od 43% u ETS, u ETS sustavu. E, dakle, to je golemi e, korak, ali prijedlog uzima u obzir i potrebe industrije. I mi iz EPP-a pozdravljamo Fond za inovacije, ali popis za, za izmještanje ugljika i e, i kolega iz ITRA je već dobro rekao da, da dodjela industriji se drastično smanjuje, a zemlje članice su u listopadu, a posebice Poljska, e, su to tražile je iz fonda za modernizaciju E, elektrana u istočnoj Europi žele što više novce i e, ako želimo to promijeniti onda Polska mora e, biti spremna da smanjimo taj fond kako bi industrija dobila više novca. Htio bih upozoriti na to i tražim vašu procjenu. E, e, govorimo sada e, industrija se mora smanjiti emisije 43%, ali dakle iznad 40%, ali istodobno imamo pregovore o zračnom prijevozu i, tamo se na, predlaže da zračni promet iz 2020. Eh, više ne smije eh, povećavati eh, ispuštanje emisije. Vjerujem E, i htio bih vas moliti za vaše mišljenje i molim vas da pazim e, da e, različite industrijske sektori nejednako tretiramo, ali da previše ne pritisnemo industriju, ali i da ne slavimo previše ni ono što smo postigli u zračnom prijevozu. Hvala lijepa. hvala. Sada ovaj u gospodin Grote. Hvala što ste prijedlog e, dali priljetne pauze jer mislim da je to bitan signal e, za javnost. E, mi smo upotrebili mjere za popravak i prijedlog je krenuo u pravom smjeru. Nije onoliko ambiciozan koliko smo htjeli, ali moje mišljenje e, da je dobro ovo načelo e, o izmještanju ugljika i e, ne bavimo se samo time kao nekim samo perifernim dijelovima moramo dakle moramo staviti bitne igrače na popis izmještanja ugljika Petar Lize je napomenuo zračni promet i htio bih da komisija u budućnosti te, ta područja koje još nisu pozvana na odgovornost, e, recimo e, ispuštanje emisije za automobile. E, postoje područja koje još tom sustavu ne pridonose i tu se u budućnosti nešto mora promijeniti će e, sigurno to zanimljiva rasprava o ćemo odgovorno voditi e, s obzirom na konferenciju u Parizu i pred nama su zanimljivi tjedni i mjeseci. E, htio bih nešto drugo pitati i i to je označivanje, energetsko označivanje je bila tema u ovom odboru i moram reći da je to u mnogim područjima vrlo dobro, ali u onim područjima gdje nemamo sve A plus i A3 plus e, i gdje nemamo e, još najbolje raspoložive tehnike prilikom kod grijanja e, ili tu imamo 94, 94% učinkovitosti energije i da se takav onda e, uređaj za grijanje e, označi kao energetskom e, etiketom D. Mislim da to nije u redu i sigurno svi sa A plus ili 3 plus, ili 10 plus nije pravo načelo da svima damo takvu nekakvu oznaku, e, moramo dobro pogledati kako ćemo to organizirati. Možda nešto možete o tome reći, ali s obzirom da je pred nama ljetna stanka, e, prijedlog e, ide u pravom smjeru i mi ćemo taj prijedlog obraditi u parlamentu i, pazit ćemo da se ne razblaži. Najviše hvala sada u ime EKR-a Mark Demesmaker Znači, hvala povjereniče. Jedna od stvari koja nas brine, bit ću kratak, bila je, a i još uvijek je, opasnost od izmještanja ugljika i gubljenja radnih, radnih mjesta, izmještanja druge kontinente, gdje će e, biti niži zahtjevi što se tiče klimatskih e, prilagodbi. Vi se držite dakle oko popisa i e, prava na besplatnost, ali osobito na sektore kojima je to potrebno, što znači da će isključivo najbolji đaci, da se tako izrazim, u e, sektorima koji e, troše najviše energije imati najveća prava. U kojoj mjeri možete jamčiti da opasnost za izmještanje ugljika može naći strukturno rješenje. Možete li preuzeti tu obvezu? Što više želim reći da za smanjenje e, emisija CO2, to se mora raditi na globalnoj razini, trebaju nam e, pametne odluke, privlačni prijedlozi unutar Europe kako bi se unutar i izvan Europe moglo doći do inovativnih rješenja e, kako bismo se riješili problema i izazova klimatskih e, promjena. Dakle, kako mislite riješiti taj problem? Hvala u ime a gospodin Gerbrandi ima riječ. Hvala predsjedniče i hvala vama povjereniče na izlaganju i na predstavljanju ovog paketa danas ovdje u ovom domu, u ovom parlamentu. To je jako dobrodošla stvar. Moram reći da sam pozitivno, ne iznenađen, ali imam pozitivan stan prema ovom paketu koji ste predstavili. Vjerujem da e, je donekle i ambiciozan. E, klub e, zastupnika liberala je jako pozitivno, e, pozitivan prema ovom, e, ovim novim mjerama i e, koje se tiču inovativnosti i pitanja emis, izmještanja ugljika. Imam jedno konkretno pitanje koje se ne tiče toliko načina dodjele besplatnih emisijskih jedinica i ovih e, elektrocentrala u istočnoj Europi nakon 2020. Iako je vaša izvorna ideja bila da se to ukine nakon 2020. No, e, imam jedno pitanje koje se tiče investicija koja su povezana za ove e, besplatne, dodjelu besplatnih emisijskih jedinica, osobito u srednjoj istočnoj Europi u industriji koja je utemljena na ugljenu. I ja mislim da to nije najbolji način da se spriječavaju ili smanjuje emisije CO2 u buduće. Dakle, pitanje je kako ćete nakon 2020. spriječiti da zemlje u srednjoj istočnoj Europi i dalje troše sredstva e, od ovih e, besplatnih e, emisijskih jedinica na industriju utemeljenu na ugljenu. To je jedno pitanje, a zatim kako ćete spriječiti nepravilnosti u tržištu e, glede električne energije. Dakle, u Švedskoj imamo e, konkretan slučaj kako ćete upoznati to s imam i kako ćete to konkretno riješiti. Hvala. Hvala sada u ime Guja, gospođa Konečna ima riječ. Najpša hvala. Dopustite da se zahvalim i povjerniku jer e, Cijenimo što je došao pred naš odbor nakon tiskovne konferencije i cijenimo i to što smo mi prvi odbor kojem je predstavio ovaj novi plan. Razumijem da ovaj paket mjera nije jednostavan, to mi je jasno, no što ćemo poduzeti za klimatsku konferenciju u Parizu u prosincu? Moramo se dobro pripremiti za to. jer ove reforme su jedina stvar koju možemo napraviti kako bismo smanjili emisije. i da e, ne prekoračimo e, gornji prag dva 2 stupnja zatopljenja i da vidimo kako će to djelovati na sektor energije. Dakle, u nekim slučajima to može funkcionirati, ali da li, treba vidjeti da li možemo poboljšati svoju energetsku učinkovitost e, u nekim drugim sektorima i vjerujem da ima čitav niz stvari koje se tiču energetske sigurnosti Dakle, mi smo iščekivali ovaj paket mjera i zadovoljni smo što smo dobili nešto. No, opet s druge strane, uvjerena sam da e, će nam trebati proljetni paket mjera kako bismo imali nešto što bilo prilagođeno našim ambicijama i naravno mi želimo biti ambiciozni u, za konferenciju u Parizu i e, glede ovog projekta koji ćemo predstaviti partnerima ne tiče se samo e, sustava ETS i Europe već e, cjelokupnih sredstava za zaštitu klime. Hvala sada vam je zavni gospodin Eichhout. Najviše hvala i hvala vama povjereniče što ste odmah došli na sastanak našeg odbora. Naravno, eh, doista cijenimo što ste došli ovdje. Vi ovo zovete ljetnim paketom mjera, no možda ako pogledate sve ove poklone koje dajete e, u ovom paketu, možda bilo bolje da ste napravili neki zimski paket, jer e, pokloni se daju oko Božića, znate. I moji kolege koji svi govore i ponavljaju stalno e, o izmještanju ugljika, dopustite da rezimiram što se radi u industriji, pa da se prestanu žaliti E, glede pitanja izmještanja ugljika. Dakle, kao prvo, e, besplatne e, jedinice, emisijske jedinice će biti 6,3 milijardi, dakle, besplatno odlaze i imamo 160 milijardi eura koje se poklanjaju. Zatim imamo fond za inoviranje, fond za modernizaciju koji ukupno iznose dodatnih 710 milijuna e, emisijskih jedinica koji su također poklonjeni. Zatim, povrh toga svega, države članice mogu i dalje e, pribjegavati kompenzaciji indirektnih troškova. Dakle, dajemo emisijske jedinice besplatno, modernizacijski fond, inovacijski fond, nudimo mogućnost kompenzacije za neizravne e, troškove, to je nešto što je u ovlasti država članica i sve to u paketu. Dakle, dragi povjereniče, ovo je božićni paket, a ne ljetni paket. No ipak imam nekih pitanja, jer ako se zađe u pojedinosti, više manje 400 milijuna nedodijeljenih emisijskih jedinica u fazi treć, iz treće e, faze prelazi u četvrtu, što je u potpunosti protiv duha e, onoga što smo rekli da se nedodjeljene emisijske jedinice trebaju ići u fond za e, stabilnost, a vi ovdje prebacujete emisijske jedinice iz faze treće u četvrtu i onda oslab, e, slabimo tu četvrtu fazu. Dakle, i molim vas odgovoriti na to i nemojte reći da smo mi to tražili. Mi smo rekli da se osvrnete na to pitanje, a ne da dajete 4 milijuna milijardi, 400 milijardi emisijskih jedinica. 400 milijuna emisijskih jedinica. Zatim, kako možemo biti sigurni da će modernizacija ovog fonda nešto što neće biti obična subvencija za e, tržište utemeljeno na ugljenu? I konačno pitanje, zašto niste iskoristili ovaj trenutak da se riješite barem malo ogromnog suviška e, subvencija iz treće faze, Imamo više od dvije milijarde viškova e, u emisijskim jedinicama, a vi niste ponudili da se išta od toga svega izbriše. Dakle, ovo je jednostavno propuštena prilika, e, prilika koju ste propustili u ovom e, božičnom paketu, dakle moram vam reći da sam razočan. Hvala Basa, sada FDD, gospodin Pedičini na riječi. Hvala vam predsjedniče, hvala vam i vama povjereniče što ste došli. Ja ću vam pokušati postaviti pitanje, iako, kako se već nekoliko puta dogodilo, vjerujem da neću dobiti odgovor. Komisija predlaže ulaganja u velike infrastrukturne projekte, to su takozvani projekti od zajedničkog interesa, kako bi se promicalo povezivanje energetskih mreža. Ti bi projekti trebali doprinijeti ne samo integraciji energetskog tržišta, već i povećanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih e, izvora energije i dakle smanjenju emisija CO2. E, većina projekata, projekta koje ste usvojili i tu su neki koji se odnose i na električnu energiju, ali zapravo velika većina projekata je u plinskom sektoru. Nakon toga slijede promet, nafta e, i na prevoz nafte. Dakle, svi će ti projekti imati e, mnogo bolje uvjete i imat će pristup financijskoj podršci iz CEFA. Dakle, 85 milijardi eura Europskog fonda za razdoblje 2014. do 2020, od kojih 520 milijuna eura imaju na raspolaganju već ove godine. Od 248 e, projekata iz svih zemalja članica, samo dva projekta su e, projekti za razvoj pametnih mreža i samo dva projekta imaju kao cilj Uh, uvesti uh, na tržište energiju koja je proizvedena iz obnovljivih izvora energije. E sada ja se ne sjećam kada ste se kandidirali uh, za mjesto povjerenika, ovdje smo imali jako puno ljudi koji su se žalili oko vašeg sukoba interesa, ali sada u činjenicama vidim da postoji sukob interesa kako to da uvijek postoji ta podrška fosilnim e, izvorima e, energije, a trebali bismo se okrenuti na potpuno drugu stranu. Možete li nam e, objasniti tu nejasnoću? Hvala sada u ime kluba NF, gospođa Donano. Hvala predsjedniče. Hvala i vama povjereniče na informacijama koje ste nam iznijeli. Ograničavanje klimatskih e, utjecaja klime na stanovništvo i naše gospodarstvo treba biti jedan prioritetan, no ipak jedno pitanje ostaje neriješeno. Da li raspolažemo sredstvima da zadovoljimo svojim ambicijama? E, bojim se da ne, ne jer ciljevi za očuvanje okoliša koje je predstavila Unija su preambiciozni. Ne zato što ti ciljevi nisu dovoljno progresivni i doživljavaju ih države kao teret e, puno više nego uspjeh i konačno ne, zato što najveći zagađivači ne igraju istu igru kao i Unija. Države članice mogu same podnositi posljedice svjetske proizvodnje. Znam da prokazivanje i ukazivanje na važne i e, dobre ciljeve daje utisak da se napreduje po pitanju zaštite okoliša, ali trud, uloženi trud mora biti gradualan, zajednički i realan. Međutim, ispostavlja se da zemlje u razvoju za nekoliko godina će više zagađivati od zemalja sjeverne hemisfere, tako da ne nećemo moći se iznijeti sa ovim problemima bez iznošenja alternativnog problema koji će nam istovremeno omogućiti i nama i drugima da se razvijaju. Dakle, prvo pitanje gospodine Kanjete, kako namjeravate poticati najodgovornije za zagađenje koji uopće ne sudjeluju u pregovorima da sudjeluju dakle u borbi protiv klimatskih e, promjena. Zatim da li znate koliki bi trošak e, bio na po našu industriju svih ovih navedenih mjera. Naime energetska unija koja je goruća tema e, predstavlja velike rizike na koje vas želim podsjetiti. Dakle, hoćete napraviti harmonizaciju, tehničku harmonizaciju, jednjenje e, tržišta, energetskog tržišta. Izgleda da komisija želi liberalizaciju i otvaranje na tržišnom natjecanju ovog e, sektora. Međutim, s obzirom na mrežu europskog, europskih dimenzija, vjerojatno je da ćemo doživjeti iste reforme kao E, SAD nakon Carterovih i Clintonove reforme e, probleme monopola. Dakle, da li ćete nam e, jamčiti borbu protiv takvog monopola ili možete nam predstaviti stav komisije glede liberalizacije na europskoj razini. I konačno, opskrba i neovisnost, e, energetska neovisnost su ključni za sve nas i to prevazilazi nadzor e, nadležnost odbora Envi, dakle kako možete jamčiti politiku neovisnosti, energetske neovisnosti e, Europske unije, dok istovremeno imamo problema s Rusijom, a istovremeno uvozimo sve više i više iz zaljevskih zemalja. Thank you very much. Hvala. Izvolite, povjereniče, možete odgovoriti na ovo pitanje. Hvala. Povjereniče, započet ću s gospodinom Liseom. Jasno je da su pregovori s Ikeom e, u tijeku. Imali smo tešku e, raspravu o ETS-u e interno. Svi znate kako se to okončalo i mislim da konferencija u Parizu će bi trebala imati E, pozitivan ishod 2016. i e, zrakovni sektor isto tako je u jedinstvom paketu, no svjestan sam vaših e, briga. Dakle, znam da ste zabrinuti za to sve. Gospodine Grote, rekli ste da nije ovaj prijedlog razuman, ali je ipak e, došlo do njega u dijalogu s parlamentom. No, moram vam reći da je ovaj prijedlog dosta dobro uravnotežen i svaka promjena u programu ima određen utjecaj. Dakle, s jedne strane imamo dražbu i besplatne emisijske jedinice. Znate, imamo cilj od smanjenja emisija od 43% i moramo ga ostvariti. I stvar je teško izmijeniti Postoje brojni način da se to napravi, ali nadam se da ću imati dobru suradnju s parlamentom, osobito glede tehničkih pitanja, da vidimo kakve su konsekvencije ako dođe do nekih velikih promjena u ovom prijedlogu. Trebalo nam je puno vremena da to razvijemo i moje osoblje je puno radilo kako bi ostvarilo ove ciljeve, ali stvar je tehnički jako složena. Što se tiče e, označevanja, stvar je isto tako dosta komplicirana i potrošači su dosta zbunjeni, žele od nas da pojednostavimo stvari. Naravno, e, ne možemo i pojednostaviti stvari, no trudimo se, možemo razgovarati o tome, ali glavna namjera je da e, pojednostavimo stvari, da potrošači ne budu više zbunjeni i da imamo najbolje moguće standarde i da ljudi ne misle da kupuju najbolje, u biti to nije najbolje jer imamo ne znam koliko A pluseva, ima A plus, A plus plus i A plus plus plus, dakle ako napravimo eh, hijerarhiju hjerarhiju od A do G onda ćemo imati jasne stvari Naravno imat ćemo prijelazno razdoblje, to mora sve biti napravljeno na pametan način kako bi industrija bila zaštićena, ali mislim da u ovom predlogu ima dobri stvari, dakle zanimljivu i veliku važnu bazu podataka, dakle moramo o tome razgovarati, imamo puno stvari o kojima možemo imati dobru raspravu. Gospodine Demesmakar. Nitko neće imati besplatnost iako gospodin Eichhout misli da je ovo božno drvce i božni poklon, svi će morati uložiti određeni trud. Ako imamo obvezu za smanjenja emisija 43%, to znači da će se morati smanjiti za 20 poena 2%, 2 viša e, ušteda. I što, dakle, gospodin Mesmaker, morat će biti uložen dodatni napor, jer u prošlosti je postojao popis gdje i te e, besplatne emisijske jedinice će biti duplo, duplo manje brojne. Dakle, moramo ostvariti taj cilj od 40% i kako bi se on ostvario, svi moraju uložiti određeni napor, dakle i promet, i industrija, i poljoprivreda, i građevinski sektor i tako dalje. Istina je da imamo problema s izmještanjem ugljika i oni koji će, e, koji, koji će biti najbolji u našem uloženom trudu, da mogu doći do 100% besplatnih e, emisijskih jedinica. No, ovo je rad koji je u tijeku i moramo imati tržišnu intenzivnost na umu, no na temelju podataka iz 2013. do 2017. odnosno 2019. komisija će morati vidjeti tko je dobio 100% emisijske jedinice, a tko je samo ostvario samo 30%. I ta će stvar biti jasna. Gospodine Gebrandi, postavili ste dva pitanja. Jedno se ticalo toga kako se možemo postarati odnosno vidjeti što će biti s fondom za modernizaciju i s problemima ulaganja. Pa u prijedlogu stoji da će ulaganja morati biti sukladna s ciljevima ETS sustava. Dakle, sustav je dekarbonizirano gospodarstvo i cilj je da se smanje emisije u raznim sektorima i onda imaju smjernice za ulaganja, detaljne smjernice koje će kasnije biti predstavljanje u okviru Fonda za modernizaciju. Dakle, to je jasno. Naravno, izuzeća za e, zemlje koje imaju niži dohodke, e, to je nešto o čemu se treba dogoditi, no prijedlog komisije e, jamči dodatnu transparentnost i isto tako da ulaganje od 10 milijuna eura je nešto do čega će se ići uz sustav dražbe, odnosno nadmetanja. I u prijedlogu stoji da bi države članice trebale kompenzirati te troškove, dakle, tome je tako. Gospođa Konecka rekla je da nema dovoljno ambicije jer nema energetske sigurnosti i učinkovitosti. Pa sigurno je da je ovo prva stvar koju proizvodi energetska unija. Mi ćemo se vratiti sljedeće godine s revizijom sigurnosti opskrbe plinom imat ćemo i reformu učinkovitosti, direktivu učinkovitosti, direktive o e, obnovljivim izvorima energije i o energetskoj učinkovitosti e, zgrada. Dakle, prvo trebamo to ćemo trebati uključiti u radni program rada komisije, o tome se treba raspravljati na kolegiju komisije, no u desetom mjesecu ćemo morati uključiti ove prijedloge u ovaj radni, program rada. Moj prijatelj Bas Aikad je rekao da bi ovo trebao biti zimski paket. Moje djeca, znate, kažu mi da ih posjećam na Djeda Mraza, no ne mislim da je ovo doista božićni paket. Ima 6,3 milijardi e, besplatnih emisijskih jedinica. Da, naravno, bilo je i ranije i puno ih je manje nego ranije. U prošlosti nakon 2010. smanjenje bilo 1,74, a sada smo prešli na 2,2 i bit će 500 milijuna emisijskih jedinica manje besplatnih Dakle, e, ako je ovo božno, božni poklon e, ili zimski, zimsko, zimski paket, ne mislim baš da je tome tako, jer smo oduzeli onda od te dječice 500 tisuća emisijskih jedinica, znate. Dakle, oni koji su u, u gornjih 10%, dakle, ovo je u biti ambiciozan, dobro uravnotežen prijedlog, ali moramo stvari dobro napraviti jer moramo izbjeći da dođe do izmještanja ugljika. I za to nam je potreban su nam potrebne jasne i ambicazne e, obveze smanjenja e, e, izmještanja ugljika i nadam se da ste svjesni ovoga svega gospodine Eichhaut. Ima tu brojni kritika, ali jedna koja, koju ne možemo reći jest da, je, da ovo nije uravnotežen program. Naravno, očekivao sam ja pitanje gospodina Eichhauta jer on je dosljedan svojim stavovima, to moram reći i govorio mi je, pa kako vi koristite, koristite te e, jedinice e, i kršite u biti sporazum do kojeg smo došli. Čujte, odlučeno je da a, e, ta pričuva stabilnost tržišta, da se koriste e, jedinice iz faze 3, da se prenesu u drugu no, istovremeno trijalogu je odlučeno da će komisija analizirati što da 50 milijuna ovih mogu biti korištene za unapređenje ovih programa. Isto tako je rečeno na trijalogu, na trijalozima da bi komisija trebala e, razmisliti o dodatnim e, mogućnostima za korištenje tih e, emisijskih jedinica i isto tako je rečeno da treba rješavati pitanje izmještanja ugljika. Dakle, ono što smo napravili E, Dodijeli smo 50 milijuna e, emisijskih jedinica ovaj fond za inovacije, za inovacije iz faze 3 kada smo govorili dakle o pričuvi za stabilnost e, tržišta i 250 emisijskih jedinica će biti prebačena u fazu četvrtu. Ali to je pričuva u slučaju da bude potrebno jer ima novih industrija koji se žele etablirati u Europi a onda neće imati nikakvih e, emisijskih jedinica onda neće biti konkurentni dakle moramo i to imati na umu i nema ništa što ćemo istrži, moći odmah staviti na tržište ima tu većih proizvodnji za postojeće tržišta, e, za postojeća, odnosno za nova poduzeća. A, gospodin Belet je tu. Evo, izvorno parlament je tražio 300 milijuna emisijskih jedinica. Dakle, evo i parlament je dakle, htio takve jedinice staviti na tržište inovativnim fondovima. Evo, mi smo ovo smanjili za 50 e, milijuna, ali znate, tu ima čitav postupak suodlučivanja. Dakle, eto, to je ono što smo mi predložili, dakle, da će to dolaziti postupno na tržište i podsjećam vas da nismo djelovali u sjeni iza parlamenta, imali bi postojala izjava korepera u trenutku uspostave pričuve za stabilnost tržišta i komisija je rekla da u skladu sa zaključcima Europske komisije iz 10. Eh, mjeseca 2014. godine revizija ET sustava će između ostalog reći da li da eh, treba koristiti ove jedinice za spriječavanje izmještanja ugljika. Dakle, mi smo tada ukazali da je to otvorna mogućnost za eh, komisiju i naravno parlament je suveren u potpunosti i može s tim e, raditi, napraviti što god hoće. Ja sam rekao da je ovo ravnotežan prijedlog. Jer ako ga nema, onda ne bismo mogli ništa ponuditi novim e, novim tvrtkama, a ako se smanji, e, dakle, smanje emisijske jedinice za industriju, onda se povećava problem izmještanja ugljika, znači sve je to međusobno povezano. Bilo još jedno pitanje. gospodine Pedicinija. U 11. mjesecu komisija će potvrditi drugi popis PCI. Moram reći da je to za nas prioritetno. E, Naša prva komunikacija, komunikacija komisije e, u vezi s ovime jeste 10% međusobna povezanost e, koja se isključivo tiče električne energije. Mi smo e, pokrenuli jednu skupinu na viskoj razini i 10% dakle interkonekcija do 2020 treba biti a spominjala se 15% za 2030 i to je nešto što je više manje zajamčeno. G7 je e, stavio, je iznio jasne informacije s tim u vezi i e, stoga mi e, predlažemo da se dakle, nastavi sa projektom dekarbonizacije i PC i su na tom putu. I zadnji govornik je rekao da će s ovim, sustav, s ovim prijedlogom o sustavu ETS da mi pružamo da, mi, da smo mi predvodnici, no što se Pariza tiče, mi, imamo, mi ćemo imati najambicioznije prijedloge. 45 država je preuzelo određene obveze i koji pokrivaju 65% cjelokupnih svjetskih emisija. Europska unija imala najambicioznije prijedloge, a istovremeno imamo ciljeve i izrađujemo zakonodavne mjere o tržištu e, ugljika. Dakle, da, pružamo primjer. E sad, kako možemo pomoći drugima da e, rade sukladno s našim planovima? Pa moramo imati veliki paket mjera. Naš ministar e, financija će o tome raspravljati u Luksemburgu idućeg tjedna na velikom gospodarskom forumu i istovremeno moramo imati mogućnosti za financijsku adaptaciju i transfer tehnologije e, koje se tiču e, novih obnovljivih izvora energije kako bismo pomogli zemljama u razvoju kako bismo im pomogli da preuzmu značajnije obveze. Dakle, sve to istovremeno pokušavamo raditi i ovaj CTS e, prijedlog je prvi veliki zakonodavni paket mjera i nadam se da će parlament moći potvrditi to sve i da će to sve ići u korist svima nama. Hvala povjereniče, sad počinjemo sa drugim, e, drugom rundom e, pitanja. Molim kolege da se drže e, ograničenja od jedne minute jer imamo 17 zahtjeva za riječ, odnosno 18, a moramo zaključiti u 4.25. Dakle, počnemo odmah s gospođom Grostet. Najviše hvala povjereniče. Gospodine, eh, predsjedniče, gospodine povjereniče, predložili ste reorganizaciju tržišta električne energije. Kao što znate, svi smo mi suočeni sa svećim brojem eh, izvora energije koje treba uključiti u postojeću mrežu, što predstavlja veliki trošak za e, tvrtke koje upravljaju tim mrežama, jer te mreže su sve, i, sve više složene. Ali stvar postaje složenija i za potrošače i ovi, ovi inteligentni sustavi, odnosno mreže, mogu pomoći potrošačima da smanje svoje račune e, električne energije. Dakle, kako vi mislite da će se to može e, razviti srednjoročno i kratkoročno i mislite li da postoji neki mogućnost da to favorizira ulaganja. I konačno, evo i ovdje želim privući vašu pozornost na položaj određenih industrija kao što je sektor čelika koji su već napravili, uložili ogroman trud kako bi smanjili svoje emisije ugljika i već to rade desetljećima, a danas su suočeni sa situacijom u kojoj im im nije moguće da ostvaruju nove pozitivne rezultate usprkos silnoj želji. Dakle, da li ćete im nastaviti davati e, besplatne e, kvote emisijskih jedinica kako ne bismo sputavali razvoj e, industrije čelika u Europi. Najpša hvala, gospođo li izvolite. Hvala predsjedavajuća i hvala povjereniku što je e, predstavlja detalje ovog ljetnog paketa. Ja bi se dotaknula revizije te e sustava koji dolazi u ključnom trenutku kada i recimo Kina i G7 pokazuju odlučnost da se bore protiv promjene klime. I e, ono što se uvijek ponavlja jeste da se uspostavi ravnoteža konkurentnost industrije i iz zaštite klime. No, rizici za neka poduzeća su velika posebica ako nema e, drugih usporedivih e, sustava u drugim gospodarstvima i ovo predlog to uzima u obzir dakle e, druge zemlje ne daju svojim industrijama druge poticaje da smanje E, emisije što komisija predlaže da osigura međunarodnu konkurentnost tih sektora jer e, predlog e, predlaže davanje besplatnih emisijskih jedinica što će to značiti za industriju ali i za građane koji će biti ti koji će biti krajnji korisnici ovakvog predloga. Hvala lijepa. E, gospodin Ek. E, hvala predsjedavajući, e, povjereniče, da ste predstavili svoj ljetni paket ovdje jutro kod nas bila gospođa Karola Dišburg, ministrica iz Luksemburga i ona nam je rekla da će pod njenim predsjedništvom da će se pitanje e, e, štetnih plinova u poljoprivredi će također biti e, riješeno u okviru ovog paketa kako bi se dakle smanjilo CO2 u, poljoprivredi. Možemo li računiti od vas sa dodatnim paketom recimo sa kolegom Hoganom koji se bavi tim problemom u okviru zaštite e, klime e, jer se mm, u poljoprivrednici u poljoprivredi nastaje toliko e, ispuštanja CO2 i tu bi se mnogo toga zaista moglo još napraviti. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeći kolega Povjereniče, hvala na prezentaciji. E, ja imam pitanje e, što se tiče ETS, e, moramo e, to e, povezati sa COP21 u Parizu, gdje će se govoriti o financiranju zaštite klime i to je najteže pitanje o kojem ćemo razgovarati. Često se argumentira da ne smijemo dodatno opteretiti gospodarstvo zaštitom klime i da zemlje članice E, zato nemaju sredstava, ali istodobno u te sustavu Europske unije imamo e, prihode od kojih možemo financirati zaštitu klima, ali ta sredstva ne rabimo za to, nego ta sredstva nestoji u drugim e, tamnim e, kutovima i pitanje je e, može li se komisija zaista obvezati da ta sredstva, te prihode uporabi za zaštitu klime i, i mogu li se te, ti prihodi mogu dati u investicijski fond. A sada gospođa Evi. Hvala vam. Povjereniče Kanjete, Pokazali ste nam prijedlog revizije direktive o ETS-u. ETS kao sustav je samo pokazao sva ograničenja pristupa definiranja granica i trgovanja, a to je pristup koji je odabran kako bi se smanjilo, smanjile emisije stakleničkih plinova. U deset godina funkcioniranja tog programa tržište e, jedinica nije uspjelo potaknuti financiranje tržišta, financiranje i inovacija, što je bio cilj, a sustav je osim toga bio i predmet e, fiskalne prijevarje, što je izazvalo štetu od oko 500 milijardi eura, a i e, jedinice su potkradane u vrijednosti od nekoliko stotinu tisuća eura, tako da posljedice su bile negativne. A sada, bez obzira na sve te neuspjehe, još uvijek se promovira kao dogmu i kao jedini i najbolji instrument za smanjenje stakleničkih plinova. Zar nije onda stigao trenutak da razgovaramo o, na primjer, provedbi e, PDV-a, ovisno o proizvodu koji se proizvodi. Na taj način bi se iz financijskog špekuliranja izostavilo sekundarno tržište i pokrenulo bi se provođenje načela tko zagađuje e, plaćam. Hvala vam. Thank you very much. Hvala lijepa. A sada kolega Belet. Hvala predsjedavajući povjereniče čestitke na ovom ambicioznom paketu. Mislim da je ambiciozan, e, bilo da se radi o ljetu ili božičnom dobu. E, ja se sjećam e, da je Djed Mraz netko ko daje poklone, ali ne svakom djetetu, ne zločestoj djeci, već djeci koja su poslušna i koja obavljaju svoju zadaću. Mislim da je bitno da to spomenemo. Dakle, to je ciljani pristup Eh, ažuriranje, eh, tu je i dinamički element i našim polskim eh, prijateljima. Mislim da moramo spomenuti e, da e, postoji novac za modernizaciju. Neki su e, ljudi na, zaboravili prošli tjedan u raspravi u Strasburu na to dva kratka pitanja. Moram se ograničiti što se tiče zaštite podataka podataka o proizvodnji ne bi li bilo moguće recimo da se e, smanji taj jaz između podataka, a kompenzacija za indirektne troškove, mnogo se o tome e, razgovaralo u, okviru tržišta, e, za, rezerva za tržišnu stabilnost možda bismo možda bismo e, trebali e, omogućiti zemljama članicama da odrede e, razinu kompenzacije. Hvala lijepa. Thank you very much. Sada hvala, gospodin Parnjo. Povredniče, predsjedavajući, s velikim zadovoljstvom mogu konstatirati da ono što ste nam najavili 8. srpnja na plenarnom zasjedanju e, je popraćeno e, aktima. Dakle, održali ste obećanje, bravo, čestitam i čestitam na reformi sistema kvota ETS i što se tiče rada priprema e, za konferenciju COP21 u Parizu, dosta sam zadovoljan jer e, govorite dosta o tim inovativnim e, programima i financiranjima, jer kao što ste rekli, to će biti okosnica, ugalni kamen rada za Pariz, za konferenciju u Parizu. Dakle, određeno je, određena je korektna cijena ugljika za pomoć klimi. Kada spominjete Dakle, kada se bude koristilo Junckerov plan ulaganja posredstvom e, Fonda za strateško ulaganje, kada govorite o e, javnim, konkretnim e, vidovima pomoći, mislim da, je, da, da ostajemo u svojoj ulozi uzornosti glede ostatka naših partnera na svijetu. Evo imam tri kratka pitanja. Na koji način, dakle, razviti ovaj mehanizam prijenosa prihoda e, iz pomorskog i zračnog prometa na e, zeleni plan i program. Zatim razmišljamo o porezu na transakciju i promet temeljen na fosilnim gorivima. Dakle, recite nam što mislite o tome svemu. Grazie, Presidente. Hvala vam. Povjereniče, ja bih se kratko vratila na jednu bolnu točku. Mi smo kao parlament uvrstili naknadu za neizravne troškove u usklađenom sustavu, u ETS sustavu, sa besplatnim jedinicama, dražbama ugljičnog dioksida. Sve je harmonizirano na razini Europske unije, ostaje jedino ta točka koja je nadležnosti zemalja članica. Ja bih vam dala jedan primjer, primjer u dakle, proizvodnji čelika. Mm, to znate, dakle, da je dobro za okoliš, zato što recikliramo određene dijelove, štedimo na resursima, ali isto tako znate da gotovo 80% emisija ugljičnog dioksida koje se povezuju sa proizvodnjom električnih peći su e, neizravne emisije. Tako da i dalje kažnjavamo taj sektor koji je zbog svih drugih aspekata zapravo gotovo idealan. Zar ne mislite da bismo kao rješenje mogli e, stvoriti fond koji će se financirati iz jedinica iz mm, pričuve za stabilnost tržišta i koji bi možda, e, kojima bi možda upravljala Europska investicijska banka? Hvala. Sada gospod Hvala povjereniče. Hvala što ste došli. E, i hvala na volji da reformirate e, sustav trgovinama emisijama. To je najbitnije za politiku zaštite klime u budućnost i idemo u pravom smjeru. Iako bi nama bi bilo draže da je prijedlog još ambiciozniji. No, kako bilo e, nešto bih rekla o vašem E, prijedlogu što se tiče financiranja e, mjera za zaštitu klime u zemljama u razvoju e, na zemljama članicama je da odlučuje o tome ja osobno i druge kolege ćemo to pratiti i nama je bitno da to ne bude mrtvo slovo na papiru. Moramo se uvjeriti da se omogući takvo financiranje za zemlje u razvoju kako jamstvo postoji da će te zemlje dobiti taj novac i da će se to financiranje povećati i što vi smatrate o, volji zemalja članica da u to ulože. Hvala lijepe. Lijepa sada kolega Linz. Hvala predsjedavajući, e, povjereniče, ja nemam pitanja o ETS-u već o Europskoj energetskoj uniji i, o sigurnosti opskrbe i energetskim mrežama rekli ste da ćete E, u prosincu imati e, neko priopćenje o plinu. Mene najviše zanima tekući ukapljeni plin i zanima me ponajprije oče li u toj strategiji e, uzeti u obzir i pitanje udaljenih krajeva i područja i kako će se dalje od već postojećih Eh, terminala poput eh, Rotterdama, eh, Göteborga, Zebruha, kako će se rasporediti terminali, odnosno prenošenje plina i dalje unutrašnjost kontinenta. Hvala. Kolega Danc. Hvala predsjedavajući. I Priključujem se kolegama koji su vas pozdravili što ste otišli prije ljetne stanke. Hvala što ste dali komentar prije nekoliko tjedana o, ambiciji e, i očekivanjima o Pariške konferencije zaštite klime. Ono što se često kaže u Velikoj Britaniji jeste da Europa ne uspijeva, da europski projekt propada i to se sa, to sad odjekuje među i ljudima koji su podopirali EU. Mislim da imamo pravu priliku koju moramo prigrabiti kako bismo da se držimo zaštite klime. E, htio bih e, čuti nešto o razvoju i e, razvoj i okoliš su vrlo e, usko spojeno, spojeni i, i recimo delegacija iz odbora DEVE će ići na, na konferenciju u Parizu i htio bih čuti nešto još od vas o tome. Hvala. A sada gospođa Šujica. povjereniku Kanjeteu što je danas došao ovdje razgovarati s nama, a posebno se zahvaljujem na prošlotjednom sastanku u Hrvatskoj u Dubrovniku gdje ste usvojili plan regionalnih prioriteta oko plinske povezanosti srednje i jugoistočne Europe. Znamo da je svaka zemlja suočena s posebnim pitanjem kad se radi o energetici, ali zajednička rješenja mogu jedino biti učinkovita i jeftinija nijedna država neće biti isključena iz e, energetske mreže europske unije a to je preduvjet za stanje otporne energetske unije ali svakako s klimatskom e, e, politikom budućnosti. vidim da je demonstrirana politička volja da se projekti odrede da ste se fokusirali na nekoliko projekata da imate i financijske instrumente kako te projekte riješiti no to je jedna tema. druga je tema da vam se želim zahvaliti što ste danas na vrijeme došli ovdje e, e, prezentirati vaš paket koji govori o e, reorganizaciji tržišta emisijama. hvala vam na tome. sigurna sam da ćemo u tome doprinijeti. no moje pitanje ipak ide u smjeru obzirom da vjerujem da se klimatske promjene događaju u trenutku dok ovdje sjedimo i stalno su u tijeku kako mislite obzirom da europska unija sudjeluje sa samo ten emisija stakleničkih plinova kako mislite steći autoritet na koji način možete uvjeriti velike i one koji su najodgovorniji za emisiju stakleničkih plinova da sudjeluju i da oni zapravo najviše ne doprinose ovom problemu? to je recimo pitanje na koje teško imamo odgovor također ne samo ove velike sile nego i na zemlje koje su u razvoju. hvala lijepo. Povjereniče Kanjente, ja također pozdravljam vašu prezentaciju ljetnog, takozvanog ljetnog paketa, baš kao što je rekao i kolega Grote, na to ćemo vrlo pažljivo raditi. No dopustite mi da malo skrenem s te teme jer to je naravno tek samo jedan dio uh, realizacije energetske unije. Jer želim čuti mišljenje, vaše mišljenje na nečem drugom. Mm, sigurno ste i vi primijetili sporazum o uh, sporazum o mm, sjevernom toku između plinovodu sjeverni tok između Njemačke i Rusije. Čuli smo već nekoliko puta o tom mišljenje komisije, to pročitali smo komunikaciju o energetskoj uniji i e, energetskoj sigurnosti. Vidjeli smo mm, vrlo često natpis o tome da treba diversificirati izvore i rute i čini mi se da je sjeverni e, tok e, udvostručenje, to jest diversifikacija ruta. Ne samo to, nego smo Grčkoj, i Rumunjskoj prigovarali što mm, imaju pregovore, zasebne pregovore sa opskrbljivačima. I zatim isto tako imamo i provod plina e, preko Ukrajine. E sad, svi ovi, zbog svega ovoga dolazim do sljedećeg zaključka i možda biste mi vi mogli to, na to odgovoriti ili ukazati mi ako griješim. Ako za komisiju Južni tok nije bio strateški, za provedbu trećeg energetskog paketa. Zanima me da li e, onda vrijedi načelo jednostkog postupanja ili vrijedi načelo da prema svakom projektu imamo različita pravila. Hvala lijepa. A sada Andrej Dziękuję przewodniczący. <clears throat> chciałem zapytać o... E, Hvala predsjedavajući. Eh, htio bih eh, eh, postaviti pitanje o ovom pojmu predođbi o izmještanju ugljika. Znam da su odluke koje su donesene o premještaju e, radnih mjesta donesene i e, u svjetlu postojećih troškova uslijed e, gospodarske krize i to je vel, recimo pogledajte automobilsku in, industriju ona je premjestila svoju proizvodnju drugdje kako ćemo onda moći preispitati izmještanje ugljika dogodi se e, da se isto poduzeću nakon nekoliko godina više ne nalazi na istom proizvodnom e, mjestu. Koju e, ulogu će igrati zemlje članice u investicijskom fondu, kako će se taj fond uspostaviti i kako će se troškovi upravljanja tim fondom pokrivati i podijeliti. Dakle, i oni imaju svoje troškove. Gospodin Leinen, eh, hvala eh, povjereniče eh, na predstavljanju ovog paketa nekoliko pitanja. Što se tiče investicijskog fonda, kako možete jamčiti da će, ta, će novac ići u ekološke tehnologije, zatim državne pomoći za nadoknadu nedirektnih e, troškova. Kako ćemo tu imati e, kriterije za to? I treće, govorili, kažete e, da mjerila moraju uzeti obzir raspoložive tehnike, dakle najbolje na, najbolje ne mogu ostvariti ta e, mjerila i imamo najbolje tehnologije, ali moramo i dalje plaćati jer su e, mjera, mjerila toliko visoka. Hvala lijepa. Gospođa Rivazi. Merci, monsieur le président. Hvala predsjedniče, hvala vama gospodine Kinjete što ste došli. Ima jedno pitanje koja nema bog zna što s ovim izvješćem, no doista u Strasburu, znate, htio bih čuti vaš stav jer ste vi odgovorni za to. Glasali smo o jednoj uredbi o e, zagađenju e, prehrambenih proizvoda u slučaju nuklearne nesreće. Znate, mi smo tražili e, stručnja stav, mišljenje stručnjaka iz Euratoma koji nisu htjeli doći. Zatim tražili smo imena tih stručnjaka i komisija je odbila dati nam imena tih e, stručnjaka. Dakle, vi ste za to odgovorni, gospodine Kanjete, i htjela bih znati zašto ne možemo dobiti imena stručnjaka Euratoma i zašto ti isti nisu došli na zahtjev e, zastupnika u Europskom parlamentu. S obzirom ste vi na za to nadležni, htjela bih čuti vaš odgovor na to pitanje. Hvala. Thank you very much. Hvala vam, a sada ćemo riječ dati e, našem povjereniku. Evo, sretno. Nema problema. Dakle, čelik će biti u onom sektoru koji će imati 100% jedinica i dakle po toj formuli dobivamo taj rezultat tako da će e, čelik, sektor čelika biti u tom sektoru. Što se tiče mm, potrošača, jasno je da potrošači moraju biti u središtu e, reforme energetskog sektora. Moramo e, osigurati, to jest moramo pratiti potražnju, moramo omogućiti potrošačima da budu da više sudjeluju kroz pametne aplikacije i pametne mreže. Moramo imati e, definirane cijene po satima jer se na taj način smanjuju e, troškovi i zapravo računi za struju. I moramo se pozabaviti tim fenomenom zato što i zatim moramo omogućiti potrošačima da oni sami e, proizvode energiju, ali da bismo to uspjeli moramo i povezati mrežu. Objavili smo i jednu komunikaciju i postoji jedan vrlo interesantan e, radni dokument u kojem se okupljaju najbolje prakse. Gospođa Dalli je postavila pitanje o neizravnim troškovima. A o zaštiti, kako bismo spriječili stjecanje izmještanja ugljika, Dakle, prikupljamo sve podatke o proizvodnji u razdoblju 2013. do 2017. i imat ćemo jasnu sliku cijelog sektora dakle svih 11.000 postrojenja i onda ćemo ih uspjeti klasificirati, dakle jesu li jako izloženi riziku ili baš i ne. Isto tako ćemo revidirati mjerila i e, podatke o proizvodnji. Kako bismo izbjegli birokraciju i imali bar neku predvidljivost srednjoročno, mislim da je to 3 do 5 godina. No, ako bude bilo potrebno, e, uzet ćemo u obzir i ostale e, podatke. Gospodin Ek, Eckhout, ako je sustav ETS složen, ta druga direktiva je tek složena. Zato što kad se bavimo poljoprivredom, prometom, nacionalnim ciljevima za različite zemlje, e, to će se pokazati stvarno teško. Sada radimo sa općim sustavom koji vrijedi za 11.000 postrojenja u EU. A u tom slučaju ćemo e, se baviti sa tri sektora i sa svim zemljama članicama a osim toga morat ćemo se pozabaviti poljoprivredom i emisijama iz poljoprivrede. Dakle, tu su e, i luk e, i sve to, to će biti vrlo težak e, paket i ovaj odbor će imati jako puno posla na tome. Zatim gospodin Javor je govorio o financiranju Uspostavili smo novu mogućnost. Naravno, u kopu 21 nam treba veliki financijski paket koji će doći iz svih eh, razvijenih zemalja. Imamo 100 milijardi dolara do 2020. Tako da naši prijedlozi moraju biti praćeni sa mm, financijskim planom. Ali u ovom prijedlogu o o dražbama imamo novi stavak koji govori da se mogu koristiti za financiranje u ranjivim trećim e, zemljama kako bi se prilagodile novim pravilima. Kad gledamo dakle Dakle, zemlje članice mogu financirati prilagodbu u trećim zemljama. Zatim netko je postavio pitanje zašto smo se okrenuli upravo u tržištu ugljika, a ne drugim mogućnostima. I sada da, mogli smo ići i na porez na ugljični dioksid, ali e, unija je odabrala opciju da ide na e, tržište ugljika. Naše tržište ugljika je najveće na svijetu. Od osnutka smo smanjili emisije za 70%. Ima naravno svoje slabosti, ali ima i mnoge dobre rezultate. Gospodin Belet je govorio o e, nadoknadama za neizravne troškove, on je rekao ja više volim riječ da ćemo, a ne da bismo trebali, dakle radije šal, nego šud. A zatim, ovo je prijedlog koji jača našu poziciju u međunarodnim pregovorima i zato je jako važno da imamo ciljeve i politike. I šteta je da nismo do sada o tome uspjeli razgovarati, ali vjerujte mi, to je toliko komplicirano da smo željeli e, uzeti malo više vremena i na kraju pripremiti dobar prijedlog. Gospođa Gardini e, je govorila o harmonizaciji neizravnih troškova. Naravno, najbolje je e, nametnuti odredbu koju se onda svi moraju se pridržavati. E, isto tako mi smo uspostavili dakle da bi zemlje članice nešto trebalo učiniti, isto tako pokazali smo, to jest dali smo im mogućnost da zatraže pomoć ako im treba. I u Europskoj uniji, dakle, e, sve će institucije imati te informacije, tako da ćemo vidjeti kome će trebati pomoć ne možemo ići e, na sustav e, osnivanja fonda, nismo išli u tom smjeru, uglavnom zbog toga što bi to bilo puno složenije. Dakle, ako dobijemo besplatne e, jedinice za industriju, to bi oduzelo veliki dio jedinica i smanjio bi se broj jedinica i povećao rizik od izmještanja ugljuka. Zatim gospodin Linci je govorio o plinu. O tome ćemo razgovarati u e, siječnju. To je e, dakle to je uredba o opskrbi plinom. E, razgovarat ćemo o LNG terminalima i o tome dakle gdje se trebaju izgraditi terminali. Trenutačno se bavimo oko toga baš s Hrvatskom Mm, u ovom trenutku još uvijek nedostaju neki interkonektori, tako da ćemo to još vidjeti. Gospodin Danc je govorio, evo, ne razumijem svoj rukopis. Govorio o razvoju. Naravno, moramo imati usku suradnju između financiranja borbe protiv klimatskih promjena i razvoja. I sada sa povjerenikom za razvoj uh, radimo na tome, trenutačno su oni u Addis Abebi, u Etiopiji jer zemlje se naravno moraju prilagoditi e, zemljama e, članicam ovim novim pravilima. A gospođa Šuica, e, moram vam reći da smo postigli jako dobar sporazum u središnjoj i istočnoj, jugoistočnoj Europi da razvijamo plinovode. No, za nas je prioritet južni koridor. Da, južni koridor. Juž, južni ne južni tok, zato što taj se povezuje sa Azerbeđanom i nakon pregovora s Iranom ćemo se možda povezati i na iransku mrežu i imati više dobavljača. Tako da je to ključan koridor. A što se tiče Što se tiče kompanija 2 i 3. Ako želi netko raditi dva nova koridora, morat će ispuniti e, pravila Europske unije i sve potrebne e, preduvjete, dakle cijeli sklop. Gospodin Griner je govorio o ulaganjima i fondu za modernizaciju, to je trošak fondova. Ti će troškovi biti ograničeni zato što smo koristili ekspertizu Europske investicijske banke, tako da to imamo. I pokušat ćemo pratiti Da. E, imate pravo, jednom kad nešto naučite, mora, to se može razviti. Tako da, e, nastojat ćemo držati administraciju što manjom moguće. Što se tiče mjerila, to ćemo e, revidirati dva puta u uh, budućnosti. Mislim da je to najbolji način. Za sada teško je promijeniti sustav, ali eto, otvoreni smo za prijedloge Europskog e, parlamenta. Hvala vam svima na prijedlozima. A da, i gospođa Rivazi Euratom. Da, E, na to vam sada ne mogu dati odgovor, ali će vas moje službe kontaktirati i e, poslati vam pismeni odgovor. Eto, hvala vam. Hvala vam što ste došli i što ste nam odgovorili na pitanja. Evo, zaustavit ćemo sastanak na jednu minutu i onda nastavljamo. Okay, dear colleagues, we should continue our meeting. I would like to ask... Kolege, nastavljamo sa sastankom. Molim one koji žele otići da odu odmah kako bismo mogli nastaviti e, sa radom, u, e, sa sastankom. Sljedeća točka dnevnog reda je rasprava o veterinarskim medicinskim proizvodima. I dat ću riječ našoj izvjestiteljici gospođi Grostet. Najljepša hvala predsjedavajući. Htio bih najprije zahvaliti Hvala svim onima koji žele sudjelovati na ovom radu i koji su sudjelovali u njemu, predstavljajući i ulažući amandmane i moram vam reći da ste bili jako E, produktivni jer imamo na kraju 946 amandmana koji potiču iz naše same našeg odbora. Još trebamo dobiti mišljenje odbora Agri o kojem će danas glasati. Dakle, istina je da 946 amandmana plus amandmani koje ćemo dobiti iz odbora Agri, e, ako se ne varam, tu ih je isto tako bilo podosta. To sve naravno ukazuje na činjenicu do koje mjere vam je stao do revizije ove uredbe ali isto tako do nužnosti da uložemo veliki napor kako bismo smanjili broj ovih amandmana, došli do odgovarajućih kompromisa, te kako bismo na kraju napravili što je moguće jasniji, učinkovitiji tekst. Dakle, odmah vas želim upozoriti, to sve znači da ćemo po svemu sudeći morati odgoditi glasanje koje je predviđeno za kraj rujna, jer ukoliko želimo imati dovoljno vremena na raspolaganju da dođemo, da ostvarimo prave kompromise, onda to ne treba raditi u žurnosti, jer u međuvremenu imamo ljetnu stanku ipak. I s tog razloga mislim da bi bilo bolje odgoditi glasanje na odboru možda za listopad ili studeni, vidjet ćemo, nastojat ćemo ne izgubiti previše vremena. I treba imati na umu e, da e, vijeće treba zaključiti prvu rundu krajem godine, dakle samo vijeće nije dobro uznapredovalo po ovom pitanju. Ja ne želim da gubimo vrijeme, no najviše mi je stalo do toga da napravimo dobar, jako dobar posao. Dakle, dat ćemo se onoliko vremena koliko je potrebno da napravimo jasan i učinkovit tekst koji će zadovoljiti ciljeve koje smo si zadali, no naravno ne gubeći previše vremena. Dakle, to će biti dug posao. Ne želim da imamo glasački popis koji će biti suviše dug sa prevelikim brojem e, pojedinačnih glasova, što bi bilo e, žalosno. I doista, evo, imat ću priliku to ponoviti. U biti, nema velikih točaka neslaganja. Oko većine ciljeva se slažemo. Dobro, vjerojatno ima dosta nijansi. Oko tih nijansi se trebamo dogovoriti. No, nema velikih a priorija i velikih problema sa, nije došlo do velikih problema između mene i izvjestelja u Sijeni e, kojima se želim zahvaliti na njihovom radu. radu. Ostavljen veliki broj konsenzusa i na na sreću imamo amandmane, dosta amandmana koji su barem u svom duhu dosta slični. Gledam nekih drugih elemenata ima razlika koje su uočljivije, ali mislim da nema neslaganja oko kojih ne možemo naći rješenje. Dakle, prva konstatacija. Prva se tiče borbe protiv e, otpornosti na antibiotike. Tu imamo problem, tu imamo neslaganja, e, a opet ima i stavova o koji se slažemo. Slažemo se oko toga da treba smanjiti profilaksu. Tu se radi o amandmanima 789, 790, 792 treba smanjiti profilaksu i e, smanjiti korištenje toga svega u uzgoju. Neki predlažu apsolutnu, totalnu zabranu. Posjećam vas da se ovdje radi u e, uredbi o izravnoj primjeni i mislim da ne bismo trebali pretjerivati s propisivanjem. Preventivna preventivno posezanje za ovim je ponekad nužno, na primjer tijekom e, operativnog zahvata kako bi se izbjeglo da dođe do infekcije. Neki predlažu restrikcije ili bolje uređenje e, korištenjem metafilaktika, tu se radi o amandmanima 770, 782 i drugima. E, što se ovoga tiče, tu možemo doći i do određenog dogovora po ovim pitanjima. Kada se tiče popisa e, rezerviranih antibiotika mislim da je načelo, da smo svi složni oko načela, tu se radi o 427. 430, 29. i 431. i drugim amandmanima, no ovdje veliki broj kolega traži, s čim se ja slažem, da se komisija utemelji na jasnim, čvrstim e, stavima e, struke, bilo da se radi o svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ili drugim stručnim tijelima. Međutim, suprotstavljam se tome da sam parlament sudjeluje izradi tog popisa e, posredstvom popisa e, su, su, su zakonodavstvu e, i to se oslanja na amandman 426. Ja smatram da ovo treba biti utemeljeno na stručnoj, znanstvenoj ekspertizi koju mi nužno nemamo i ne smijemo prepustiti to nekom cjenkanju e, i nagađanju politikanskom. Dakle, ako se parlament bude uključivao u izradu tog popisa, bojim se da prelazimo na politički aspekt kojem nije mjesto u ovome svemu. Kada se radi o internetskoj prodaji, e, zabrana e, prodaje antibiotika 711, 712, 714, 715 amandman. Dakle, većina vas e, želi ograničiti e, ovu zabranu prodaje na antibiotike, a ne još dodatno je proširiti na sve e, lijekove koji se prodaju uz recept. Dakle, ja sam to tako htjela. No, o tome ćemo raspravljati i vidjet ćemo kako će biti većina i tu ćemo doći do dogovora. Veliki broj amandmana koji se tiču članka 107. koji uređuje prepisivanje i prodaju antibiotika od strane veterinara. Dakle, neki žele, među, koji, među njima sam i ja, žele bolje e, urediti tu mogućnost, drugi bi htjeli da se to u potpunosti zabrani. To je pitanje dakle e, amandmana 689. i 700. Dakle, tu ćemo morati doći do kompromisa. Bićemo prinuđeni doći do kompromisa, Znači, neko zajedničko tlo Vesele me brojni amandmani koji imaju za cilj da se poboljša sljedivost prodaje antibiotika i prikupljanje podataka s tim u vezi. To su mjere koje ću ja poduzeti. Drugo pitanje. Farmakovigilancija. Određen broj amandmana uložen je kako bi se vratilo na pitanje postupka e, ukazivanja na rizike time što bi se napravili AMM ograničenog e, trajanja. 200, to su amandman 272, 273 još neki. E, neispravnost AMM-a i e, obveza da se povremeni sigurnosni izvještaj rade. To su amandmani 183. i još neki. Mislim da se, što se ovoga tiče, moramo biti jako oprezni. Ja sam sama predložila određene izmjene kako bi proizvodi mogli biti bolje nadzirani, osobito u prvim godinama njihovog stavljanja na tržište. Međutim, ovaj novi pojednostavljeni sustav je jedan od glavnih mjera koja može e, omogućiti da se smanji e, administrativni teret. A mi svi tražimo da se pojednostave stvari za poljoprivrednike, a opet moramo se vratiti na postupak e, farmakovigilancije koji je postao skup, a istovremeno ne učinkovit. Dakle, s jedne strane imamo pitanje sigurnosti, a s druge strane e, smanjenje e, birokratskog opterećenja. Dakle, ne dolazi u obzir da se e, cjenkamo sa javnim zdravstvom, E, no opet morat ćemo doći do nekog kompromisa. Što se tiče usklađivanja rezimea karakteristika određenih e, proizvoda, to što nazivamo RCP, tu ćemo imati dobar manevarski prostor kako smo došli do e, kompromisa jer uvidjela sam, jako sam sretna što toga tiče, dakle da moj prijedlog da se usklade ne svi RCP, već barem uvjeti korištenja da su ga brojni podržali po nekim predlozima to bi trebalo da se bavi samo sličnim proizvodima, to su amandman 517, 18 i 519. To mi se čini prihvatljivim kao osnova. Neki amandman predlažu da se ide još korak dalje, tako što će se uskladiti isto tako onaj dio koji se tiče kakvoće RCP-a, to, to su amandman 516. E, taj prijedlog, e, ja slažem i s tim prijedlogom, dakle mislim da ćemo tu uspjeti do, da ćemo se uspjeti složiti. Što se tiče postupka za ograničena tržišta i iznimne e, okolnosti, i tu sam uvidjela da e, ima velika podrška e, mojim prijedlozima. Ja sam tu predložila da se dođe do fleksibilnosti u ovom postupku, postupkovne fleksibilnosti koji su pravi plus u, u postupku inovacije, jer zna da je jedan od ciljeva da se potiče inovativnost, osobito kada se radi o tome da e, tržište, e, da se procjeni AMM nakon pet godina, mislim na tri, i uz mogućnost da AMM postane trajna kada je e, dosije kompletiran. A kada ima iznimnih okolnosti, podaci koji su prikupljeni tijekom korištenja proizvoda na terenu trebaju moći kompletirati dosje e, zahtjeva AMM. Što se tiče opet razdoblja zaštite podataka, tu je mali broj amandmana bio. Nadam se da će prijedlozi kojima je cilj da produže taj, e, to razdoblje zaštite za e, ključne antibiotike, da će to biti e, usvojeno. Međutim, imam kolege iz kluba zastupnika FDD-a koji su tražili skraćene rokove, tu su amandmani 441. 445. i drugi. Međutim, Bojim se da je to suprotno rezultatima studije utjecaja koju je provela Europska komisija i koja ima za cilj da se podupire e, inovativnost i istraživački rad. Dakle, s tim ćemo morati razgovarati s kolegama iz FDD-a. Kada se radi o zaštiti okoliša, neki su e, htjeli e, raditi na sustavu monografije okoliša, to je amandman 679. na primjer. Tražila sam od komisije da napravi izvješće o mogućnost da se uvede takav sustav. Neki amandmani, međutim, traže od komisije da izravno predlaže zakonodavne mjere s tim u vezi. Dakle, neki od naših kolega idu još dalje od onoga što sam ja predlagala je. Osobno mislim da prije što se odlučimo za ovo ili ono, odnosno prije što upustimo u određene odluke, mislim da bi bilo dobro napraviti studiju izvodljivosti takve operacije, da vidimo koji su potencijalni utjecaji, bilo na okoliš, bilo na e, tržište veterinarsko-medicinskih proizvoda. Dakle, ne bih tijela biti preskriptivna kao i kao što su neki prijedlozi, no mislim da ćemo e, moći doći do e, dogovora. Što se tiče same veterinarske struke, neki žele da pojam profesionalci e, i slično bude zamijenjeno riječju veterinari i da samo oni budu ovlašteni E, izdavati e, recepte, to su amandman 251. drugi i treći, dakle dobro, jasno mi je što se tu traži, ali moramo biti oprezni kada o tome govorimo, jer moramo, ne smijemo zaboraviti da je ovdje, cilj ovog teksta jeste da se uređuje proizvodima, a ne strukom veterinarskom. S druge pak strane znamo da postoji velika razlika ipak među zemljama članicama. Na primjer, u Ujedinjenoj kraljevini sustav je drugačiji, koji omogućuje i druga profesionalna stručna lica da e, obavljaju veterinarske radnje. Dakle, ne možemo primorati neku državu članicu da u potpunosti izmijeni sustav e, na kojem se temelji već od čitav niz godina. Dakle, to nije moguće. Trebamo naći, dakle, odgovarajuću ravnotežu koju će moći usvojiti sve države članice. Dakle, odbor Agri radio je na jednom kompromisu kojim se čini e, dobrim temeljem e, na, kojem, na koji bismo se i mi mogli osloniti. E, kada je riječ o kaskadi, O kaskadnoj primjeni postoji jedan konsenzus koji bi mogao omogućiti da se to primjeni u okviru trenutno postojećeg zakonodavnog, e, zakonodavnog okvira i da se isključivo u zadnjem slučaju koristi, koriste e, antibiotici za ljude. Neki predlažu da se antibiotici za ljude koriste uz prethodno dopuštenje nacionalnih veterijanskih službi, to je amandman 849 i to je prijedlog koji im se čini zanimljivim, iako u praksi pitam se da li je to lako e, provedivo Dakle, ne bismo trebali, trebalo bi izbjeći stvaranje novih problema, no moguće. Što se tiče homeopatskih proizvoda, veliki broj amandmana potiče ili želi olakšati u posezanje za tim homeopatskim veterinarskim proizvodima, ja s tome ne protivim. No, istina je da je to jedan element koji mi se nije činio prioritetnim u mom prijedlogu, možda sam u krivu, Dakle, e, osvrnut ću se malo više na te elemente i analizirat ću prijedloge jednih i drugih. Još nekim stvarima se bavimo, odnosno bavite ovim amandmanima, no možda bilo bolje da o tome raspravljamo. Ja sam evo sad iznijela one ključne elemente ovog teksta Mislim da nećemo imati nekih većih kontroverziji, što je već samo po sebi pozitivno kako bi se došlo do dobrih, kvalitetnih kompromisa, tako da se nadam da ćemo svi zajedno, ili barem u prvu ruku sa izvjestanjima u sjeni, moći e, produktivno raditi, te kroz nekoliko mjeseci doći do teksta koji će biti E, koherentan i koji će zadovoljiti većinu. U svakom slučaju hvala svima koji su uložili veliki napor i radili na ovom tekstu. Hvala, sada ćemo početi sa izvjestanjem o sjeni. Najprije počnem sa gospodinom Tanseskom iz redova SID-a. Hvala vam. Dragi kolege, amandmani koje sam ja podnio ciljaju na jačanje mjera koje je predložila izvjestiteljica u borbi protiv otpornosti na antibiotike. Isto tako Mm, podnio sam amandmane o e, mm, antibioticima koji se izdaju na recepti bez recepta, ali naravno isključujući e, antibiotike. Isto tako predlažem da se uskladi, uskladite proizvodi u različitim zemljama članicama kako bismo imali u potpunosti harmonizirane proizvode to će imati e, dobre učinke na tijelo koje izdaje e, dozvolu za stavljanje na tržište, a i dugoročno. Neki kolege idu dalje i traže usklađivanje sličnih proizvoda koji su pokazali da, su da imaju jednako djelovanje. Ja se bojim da bi takvi prijedlozi doveli do skupina Mm, da bi bilo previše takvih skupina koje se ne bi moglo upravljati. Ja smatram da bismo tvrtkama trebali dati mogućnost da odu i korak dalje u e, procesu usklađivanja. Većina amandmana ima za cilj e, unaprijediti korištenje veterinarsko-medicinskih proizvoda za zdravlje ljudi i životinja. Drago mi je da zemlje članice mogu navesti strože granice kad je riječ o korištenju antibiotika i da je to podržao e, i odbor. Drago mi je da vidim i amandmane koji se bave e, utjecajem VMP-ova i na okoliš. Vidim da postoji velika želja da se e, ponovno uvedu izvješća, periodična izvješća o sigurnosti e, lijeka, no nisam baš siguran da je to najbolje rješenje. Čak i ako je cilj ovog prijedloga e, smanjiti administrativno opterećenje, vjerujem da u prve tri godine da bi nositelji dozvole trebali ispunjavati ta sigurnosna izvješća i to redovito nakon što je proizvod stavljen na tržište. Takav bi sustav bio učinkovitiji i na taj način bi se vrlo rano otkrile nuspojave i osigurali potrebni e, regulatorni koraci. Vidim da većina amandmana ide u istom smjeru kao i nacrt izvještaja i nadam se da ćemo se uspjeti dogovoriti oko o kompromisnim amandmanima. Eto, to su moje glavne primjedbe. Hvala vam, sada gospodin Pijeko u ime konzervativaca i reformista. Hvala vam. Hvala i zastupnici Grostet na eh, ogromnom poslu koju je odradila. Ovo je tekst vrlo bitan zato što se nalazimo pred eh, uredbom koja se direktno primjenjuje i zato je stiglo gotovo tisuću amandmana. Sad smo u fazi analize tih amandmana. Neki su amandmani vrlo slični, a drugi se pak e, razlikuju. No dobro, to je e, normalni zakonodavni postupak. Ja bih se koncentrirao na nekoliko važnih e, aspekata. I to su aspekti koji su bitni i za zdravlje životinja i za zdravlje ljudi. Jedan od takvih elemenata je korištenje antibiotika ta tema zavređuje mm, dužnu pažnju i dobro rješenje, zato što je to od ogromne važnosti za zdravlje naših građana. I to u, u trenutku u kojem imamo sve manje e, antibiotika, a sve više sve manje inovativnih antibiotika, a sve više zdravstvenih opasnosti. Stoga je važno shvatiti tko može odlučiti i na temelju kojih načela da se antibiotici daju životinjama. I to da li u preventivne svrhe, to nikako ne bi trebalo biti e, glavni razlog. I zatim osoba koja to odlučuje, kakve e, ovlasti može imati, a ako recimo bude problema što, kako će se reagirati. Znamo da u brojnim zemljama veterinar je taj koji je zapravo kompetentan za e, donošenje takve odluke, a mi moramo pronaći rješenje i kompromis koji se može primjenjivati svugdje. Zatim kontrola i nadzor korištenja antibiotika. U različitim zemljama članicama postoje različita pravila oko toga i situacija je vrlo složena. Kontrola mora zajamčiti učinkovitost mjera, ali istovremeno i sigurnost e, prilikom korištenja antibiotika kod životinja. Uz to treba stalno imati na umu da se posljedice mogu, da posljedice mogu biti i na ljudskom zdravlju. Kontrole moraju biti transparentne, ali i stroge i dobro usmjerene. Ne možemo si dozvoliti da postoje pravne e, rupe koje onda mogu iskorištavati oni koji dobro to poznaju. Zatim, ne smijemo e, zanemariti internet kao e, sredstvo za prodaju i distribuciju lijekova i taj bismo aspekt trebali duboko analizirati. Prodaj, oko prodaje na internetu se uvijek vode velike rasprave. A sjećam se i velikih mobilizacija kada se govorilo o akti u parlamentu. Tada je recimo učinjeno jako puno e, napretka nakon toga upravo nakon te e, mobilizacije. Zatim, jako je puno podataka prisutno na e, internetu, a javlja se i problem zaštite e, privatnosti. Naravno da patent štiti nešto što je inovativno, štiti uložen novac koji je bio potreban da se proizvede određeni lijek i da se taj lijek stavi na tržište. Ali s druge strane znamo i da generički lijekovi imaju ogroman učinak na cijene imamo i e, inovativne, imamo s jedne strane inovativne lijekove i s druge strane e, generičke lijekove koji su mnogo jeftiniji i to onda naravno utječe na općenito troškove proizvodnje. Amandmani koje analiziramo su svi vrlo interesantni i na neki način ćemo morati odlučiti i odabrati. Ponekad imamo i neke znatiželjne, to jest interesantne prijedloge. To je na primjer prijedlog komisije koji se odnosi na ovca i tvrdi da ovce više nisu e, glavna da nisu više glavna e, vrsta nego sekundarna, sporedna. Osim toga tu je i problem zaštite podataka. Neki predlažu 14 e, godina, neki 10 godina. Neki smatraju da se određene kategorije podataka treba e, maknuti, da ne moraju biti zaštićeni, a zatim imamo i vrlo čudne amandmane. Predlaže se e, čuvanje podataka od 17 godina, a onda drugi klubovi pak predlažu pet godina, a drugi zastupnici iz istog kluba e, predlažu opet, opet neki svoj rok. Da zaključim. Slažem se sa prijedlozima zastupnice Grostet. Slažem se sa kolegicom kada kaže da bi bilo dobro dati više vremena kako bismo došli do kompromisa. Tako da mislim da možda ne bismo trebali slijediti e, e, ovo, ove definirane rokove. i odgoditi mm, sve do e, listopada. Hvala vama sada gospođa Polsen. Tak mycket och fru Hvala vam. Predsjedniče, hvala i vama gospođo Grostet. E, radite mm, odličan posao. I ja upravo dolazim sa sastanka odbora Agri u kojem smo glasali o mišljenju na izvještaj o e, veterinarsko-medicinskim proizvodima. I moram reći da smo, da zapravo nismo daleko od onoga o čemu smo upravo glasali. I znamo da u odboru e, za poljoprivredu mi moramo sagledati sve sa stajališta poljoprivrednika i poljoprivrede općenito. To znači da smo došli do kompromisnog dogovora o različitim zemljama članicama koje imaju različite sustave kad je riječ o prepisivanju i distribuciji lijekova. Dogovorili smo se da smiju sadržati svoje nacionalne sustave, ali u trenutku u kada se počne razgovarati o unutarnjem tržištu, onda e, dakle tu su zajednička pravila kojih se svi trebaju držati. I vrlo su konkretna prava dostupna određenim zemljama članicama. I prema tim pravima, dakle, one mogu biti još strože od statusa quo. Tako da, eto, taj smo kompromis, e, do tog smo kompromisa došli. I to je zapravo konvergencija um, različitih mišljenja, tako da prvo smo se morali dogovoriti na tom frontu. Osim toga mogu još reći da u ovom izvješću je jako važno načelo, dakle ideja da vrlo jasno definiramo što prevencija ili profilaksa znači, što iznimne okolnosti stvarno znače, kada će ti lijekovi biti odobreni, jer ako koristite E, metafilaksu ili kontrolno liječenje, onda trebamo jako jasno definirati okolnosti u kojima se to može primjenjivati. Tako da po mojem mišljenju detalji su ključni u ovom slučaju i moramo biti stvarno jasni. Ja imam jako puno iskustva i ovdje u ovom domu i prema mojem mišljenju jako je važno da izbjegnemo zakonodavstvo koje je puno sivih područja i nejasnoća. U našem tekstu, dakle onome što kažemo, moramo biti iznimno jasni. U odboru Angri je odbor ovo usvojio sa 39 glasova za i 4 e, glasa protiv i 4 suzdržanih, ako se dobro sjećam. Tako da mislim da je ovo bio dobar sporazum i mislim da je ovo e, stvarno važno. Ako budemo tražili monografske sustave, onda bi naš pristup bio da zatražimo od komisije da to e, dodatno istraži, te da vidi koje bismo sustave trebali imati, jer u ovoj sadašnjoj situaciji ne možemo reći mi bismo ovo htjeli. Ne, nego možemo reći da ok, e, ovo može biti moguće ako je to najbolji način da se nešto učini, iako će odgovarajuće tehnike postojati za nekoliko godina. Ne možemo reći da to sad odmah trebamo. Zatim e, pokušali smo malo smanjiti e, administraciju kako bismo pomogli manjim tvrtkama i proizvođačima generičkih lijekova. Cilj svega toga je da se pomogne poljoprivrednicima, da im e, lijekovi budu cjenovno dostupni i da mogu lako do njih doći. Jer kao što znate, e, brojni gospodarski problemi, brojni su gospodarski problemi s kojima se naši e, poljoprivrednici suočavaju, tako da im pokušavamo pomoći kako možemo. Dakle, smanjenje administrativnog opterećenja, to ćemo učiniti, ali opet želimo ljudima pružiti čitav niz e, mogućnosti. I mislim da je gospođa Grostet vrlo vješta. Mislim da ona stvarno dobro može ostvariti te rezultate ja sam vjerojatno e, bolja kad je riječ o životinjama nego kad je riječ o birokraciji. Hvala vam. Hvala vam, a sada u ime Ujedinjene ljevice, gospođa Konečna. Hvala vam, ja govorim e, u ime kolegice Marije Kilnanen koja nije mogla e, prisustovati sastanku. Ona je pripremila tekst kojeg bih vam ja pročitala zapravo najviše gospođi izvjestiteljici. E, hvala vam na suradnji i na naporima da dođemo do kompromisa. S ovako velikim brojem amandmana mislim da bi bilo bolje da imamo dulju unutarnju raspravu na sastancima izvjestitelja u sjeni. Bolje tako nego da pustimo da nešto ode na plenarnu i pretvori se u kaos tako da će ujedinjena, ujedinjena ljevica podržati taj pristup. Nije jednostavno pronaći kompromise, no e, ono što ćemo podržati je svakako e, kontrolno liječenje i korištenje antibiotika, elektronska evidencija, zatim homeopatski e, veterinarski lijekovi i voljeli bismo više vidjeti E, riječ antibiotici, a ne antimikrobici. E, smatramo da bismo trebali zamijeniti testiranje životinja, to jest kralježnjaka. I u nekim slučajevima će najprije biti potrebna e, jedna stručna rasprava. Ako želimo doći do rješenja. To vrijedi za 77, 71 i drugi. Jako puno nerješenih pitanja i zahvalni smo izvjestiteljici na njezinim e, naporima i mislimo da e, odgađanje roka da će imati više negativnih učinaka i smatramo da će konačni tekst e, više govoriti o cilju zbog kojeg se išlo u pripremu ovog prijedloga. To nije samo zdravlje životinja, već e, i zaštita zdravlja ljudi. I to je naravno uvijek najvažnije. Hvala vam. Thank you very much. And now Ms. Hvala sada gospođo Rivazi. Hvala predsjedniče. Hvala gospođi Grostet koji je obavila ovaj veliki posao u vezi sa uredbama, uređivanjem eh, veterinarsko-medicinskih proizvoda. Dakle, želim investirati u ime svoje kolegice koju zamjenjujem e, na nekoliko točaka. Dakle, upotreba e, antibiotika. Mi smo naravno za zabranu upotrebe antibiotika u slučaju profilakse. No, mislim da moramo razlikovati dvije stvari. Tu postoji intenzivna uporaba u slučaju uzgoja, a onda imamo i e, konkretnu uporabu antibiotika u slučaju operacije. Dakle, za mene su to dvije različite stvari. Mislim da se slažemo što se tiče ovih iznimki, ali mislim da bi trebalo uvesti zabranu korištenja antibiotika u slučaju profilakse. Zatim, imamo i problem metafilakse. Metafilakse ne smije zamijeniti profilaksu. Dakle, ako je jedna, jedna, jedno grlo bolesno, e, ne treba posegnuti za tim kao za izlikom da se to daje profilak, metafilaksa da svim životinjama. Dakle, treba, ako je jedno, dva, tri grla e, onda ih treba staviti u karantenu. Znate, moramo paziti na to, jer tu bi moglo doći do zloporabe metafilakse kako bi se radila profilaksa kasnije znate, jer samo će se koristiti opravdanje da evo imamo jednog bolesnog grlo. Dakle, moramo imati jasna pravila. Zatim imamo i popis antibiotika. E, tu, gospođo Grostet, bih htjela da vas podsjetim na jednu priču. Sjetite se priče sa endokrinim perturbatorima. Da parlament nije izradio privremene ili prijelazne kriterije, ne bismo imali ništa s čim, e, s čim, raditi glede endokrinih perturbatora, jer komisija još uvijek nije e, izradila popis kriterija glede tih e, endokrinih perturbatora. Dakle, stav nas ekologa jest da si kažemo uzet ćemo prioritete i svjetska organizacija zdravlja je izradila kvalitete kako e, se ne bi to posezalo tim proizvodima za životinje. Mi smo, mi zastupnici smo rekli da ćemo uzeti e, popis koji su izradili stručnjaci svjetske zdravstvene organizacije i tražiti od komisije da doda, pride e, antibiotike, ali u suprotnom ćemo snaći u situaciji E, kao sa endokrinim perturbatorima, znate. Dakle, gospođo Grostet, mislim da moramo odrediti taj minimalni popis. Zatim, što se tiče reportinga, izvještavanja, dakle, moramo imati minimalne informacije o e, zbivačima. Dakle, to izvještavanje je jako važno. Što se tiče utjecaja na okoliš, od 2004. 5. utjecaj lijekova ulazi u ocjenu u laboratorijima o dakle analizu lijekova, ali sve ono što je prethodilo sve aktivne tvari nemamo ništa e, o njihovu utjecaju na okoliš i mislim da tu moramo primorati laboratorije da naprave ocjenu svih aktivnih tvari koje su prethodile razdoblju 2004-2005 da bismo znali koji je utje, njihov utjecaj na vodu, na tlo, na kakvoću zraka i tako dalje i za to bismo trebali dati dvije godine laboratorijima da to urade. Zatim u trećim zemljama Imamo veliki broj lijekova koji se proizvode u trećim zemljama i moramo pojačati e, kontrolu glede e, lokalnog e, onečišćenja. Zatim zadnja stvar, komparativni razvoj. Evo, u podne je održana radna skupina o e, komparativnoj evoluciji lijekova. Moramo apsolutno se izboriti da novi lijekovi budu poređeni s lijekovima koji postoje već, a ne porediti ih e, sa sebom. jer ćemo završiti na tržištu sa lijekovima e, u, kojima, u koje svašta stavlja i gdje nećemo imati nikakve informacije o rizicima, o nuspojavama. Dakle, u ocjeni, u analizi lijekova to mora biti komparativna studija rađena e, i komparacija rađena sa e, referentnim proizvodima. Zatim, Gospodin Grostet, imali smo dakle e, veliku raspravu o lijekovima i za ljude. Dakle, ako želim, moramo ako želimo raditi na poboljšanju inovativnosti, zašta podataka mora biti otvorno pitanje i otvorna stvar i to je jako važno kako bismo saznali koji su sve, e, koje su sve opasnosti. Ne možemo ponovo govoriti kako su podaci strogo povjerljiva stvar u e, farmaceutskoj industriji. O tome ovisi transparentnost, bolja informiranost potrošača, a i ljudi. Hvala. Hvala vam sada gospodin Pedicini. Hvala vam predsjedniče, hvala izvjestiteljici Grostet. Mi smo odmah shvatili da je cilj komisije da se pomogne industriji, da vam se poveća dostupnost e, lijekova i da se smanji administracija. I zato smo podržali sve ono što je izvjestiteljica učinila kako bi e, ih vratila na pravi put. Podržavamo, na primjer, prijedlog zelenih kojim se u, uklanja odobrenje e, za neograničeno razdoblje na, i dakle to se skraćuje na 4 do 5 godina. Ako u roku od 5 godina nije bilo nikakvih problema, onda se odobrenje može dati na, za dulje razdoblje. Što se tiče borbu protiv e, otpornosti na antibiotike, u intenzivnom uzgoju se danas e, traže farmaceutske kratice kako bi se povećao prinos i smanjila smrtnost grla. To je rekla prije kolegica iz zelenih. Dakle, uvijek ima neka životinja koja je bolesna. Tako da korištenje mm, antibiotika ne samo u svrhu terapije, već kao prema metafilakse, to zapravo postoje pravilo, a ne iznimka. Takvu stvar treba u potpunosti izbjegavati. U našem amandmanu 152 tražimo e, progresivno ukidanje e, korištenja antibiotika u metafilaksne svrse i što se tiče mogućeg sukoba interesa veterinara koji mogu u isto vrijeme e, propisivati propisivati i prodavati lijekove i tu je naše stajalište jasno. To se mora u potpunosti izbjegavati. Iako bismo mogli prihvatiti činjenicu da veterinari mogu e, prodavati te lijekove samo po nižoj cijeni. Dakle, treba dati jasne e, upute o tome kako se zbrinjavaju neiskorišteni lijekovi i mi smatramo da bismo trebali da, da se zapravo tehnička dokumentacija predugo štiti na taj način ide samo na ruku industriji koja iskorištava određene tvari što je dulje moguće i ne bavi se istraživanjem. Za nas se tehnička dokumentacija ne treba čuvati dulje od 14 e, godina. Hvala vam. Grazie e Hvala, sada gospođo Dornano. Hvala predsjedniče gospodine Gorostet, ne želim započeti polemike, polemizirati s vama, no naš klub zastupnika NF uložio je 49 amandmana koje niste uopće niti spomenuli. Među njima šest se odnose na e, restrikciju prava propisivanja lijekova na veterinare, a ona tri koje ste spomenuli nisu uopće naše. Nadam se da vi to niste namjerno radili. Vaš argument e, o Ujedinjenoj kraljevini nije prihvatljiv jer E, možemo smatrati da e, meso koje se proizvodi u Ujedinjenoj kraljevini može završiti u našim vetanjorima i kao što znate tamo nisu veterinari jedini koji propisuju lijekove već e, ovlaštena lica. Pa mi, smo, mi bismo htjeli da stvar ne bude jednostavno fleksibilnija za jednu kraljevinu i nadam se da ćete primiti na znanje naše, uzeti u obzir naše primjedbe. Hvala. Najviše hvala. Sada je riječ traži gospodin Lize. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajuće i hvala gospođi Grostet na dobro obavljenom zadatku. Ona je to dobro sažela i, nemamo mnogo toga dramatično mijenjati i mislim da bismo e, mogli odgoditi e, izvješće kako bismo bolje zradili kompromise, ali pazimo, e, pa, da budemo eh, da radimo usporedbo sa eh, odborom Agri eh, i odbor Agri je prihvatio da imamo paralelni raspored i uzmimo i to u obzir molim. E, e, zbog e, kratkoće vremena samo bih spomenuo dvije stvari. I, inače, podupiram sve što je rekla gospođa Grostet. Po, naglasio bih kao prvo nadgledanje E, uporabe antibiotika u veterinarskoj medicini. Komisija je e, izložila načelo, ali ono mora biti e, nadopunjeno. U nekim zemljama članicama treba popisati koliko se antibiotika rabi i na osnovu toga treba poboljšati situaciju, ali znamo koliko dugo to može trajati. Onda znate, imamo i rok za mm, provedbu ne bismo tek za deset godina kada provedemo ovo zakonodavstvo E, izvukli pouku tek nakon što se nešto dogodi. Dakle, u mnogim pogonima e, se rabi dosta antibiotika jer tako, antibiotici jer nakon nastaje rezistentnost. Mm, iz e, mnogih zemalja članica su uloženi amandmani i i moramo možda nekako pokušati usporediti koji e, pogoni upotrebljavaju previše antibiotika i moramo naći strategiju kako da smanjimo taj e, tu uporabu e, antibiotika da se recimo sjedne sa veterinarom i kaže i da se vide zašto prepisuje zašto se prepisuje toliko antibiotika što se kako se to može smanjiti recimo kolega Florenc eh, koji je bio uzgajivač svinja eh, eh, on on je imao dobre dokumentare o tome, rekao da je recimo higijena bitna. Treba vidjeti da se na licu mjesta dobro provode mjere, ali oni koji se toga ne pridržavaju moraju trpiti posljedice i zahvaljujem se kolegama koji su to podržali zatim ovdje imamo sveobuhvatno zakonodavstvo kako ćemo kod u poljoprivredi i kod e, domaćih životinja e, nadzirati e, prepisivanje antibiotika i sad nas poljoprivrednici s pravom pitaju. E, sve je to divno, ali ako ljudi umiru od e, otpornosti na antibiotike, onda to je već i pitanje ljudske medicine i to je e, pravna osnova za izvješće gospođe Grostet je 114 ako e, na pravi način i e, poljoprivrednicima i liječnicima objasnimo koliko uporaba antibiotika ima utjecaja na e, ljudsku medicinu, onda je to svakako opsežan posao. Ne možemo to od danas do sutra učiniti, ali ono što bismo trebali učiniti mi kao odbor E, smo e, na konferenciji predsjednika odbora e, dali signale komisiji da 2016. imamo plan kako bismo mogli imati plan da nove antibiotike, da, da kad govorimo nove antibiotike, da raspravljamo i o novim antibioticima kod e, ljudi i kod životinja. I mnoge kolege e, iz raznih klubova i raznih zemalja članica su to poduprle i meni je e, zaista stalo da nakon toga, da nakon ljetne pauze radimo na tome. Hvala lijepa. Sorry. Thank you very much. Miss Borzan. Hvala sada Borzan ima riječ. Hvala. Slažem se sa gospodinom e, Lizom. E, e, ne želim ništa reći o antibioticima. Prvo bih se zahvalila gospođi Grostet. To nije jednostavno područje i to pokazuje ovo, ova mnoštvo amandmana. Htjela bih se eh, koncentrirati na homeopatiju zajedno s kolegama. Sam eh, uložila više amandmana po tom pitanju i nama je stalo do toga da homeopatiju eh, u veterini omogućimo. I to je sigurno nije lako uključiti u ovaj, ovo zakonodavstvo jer eh, u zemljama članicama je situacija mm, sa homeopatijom u veterini različita. Eh, I, i velikom opsegu se to provodi. Recimo u Njemačkoj imamo tisuće, imamo mnogo homopata koje se bave eh, životinjama i njih liječe na taj način i moramo paziti e, da tim ljudima e, ne zapravo zabranimo da se bave svojim poslom e, jer da se uporaba homeopatskih sredstava u veterini onemogući i stoga imamo nekoliko amandmana u, smjeru, u tom smjeru uložili i mm, oni se tiču toga da homeopatska sredstva e, se ako se upotrebljavaju u omjeru jedan na 10 e, tisuća mogu se e, rabiti bez recepta. Dakle, nije svaki homeopat ujedno i veterinar. Dakle, veterinar morala e, patska sredstva e, mora, može premijeniti, e, ali ta sredstva trebaju se i izdavati bez recepta jer inače je ovo relativno novo zanimanje homeopata za e, područje veterinu osuđeno na propast i, i mnogi će ljudi izgubiti e, kruh e, koji već godinama tako zarađuju. Dakle, ta se sredstva smiju prepisivati bez recepta ako u sebi ne sadrže alkohol, ali to su svakako korisna sredstva, to je poznato e, dokazano i stoga treba omogućiti pristup homopatskim sredstvima. A kod životinja koje se ne rabe za ljudsku prehranu e, ta homopatska sredstva treba još e, učiniti dostupnija. Dakle, životinje e, koje ne ulaze u prehrambeni lanac ljudi. E, tu treba naravno imati neki propise, ali ima mnogih homopatskih sredstava koji se mogu prepisati domaćim kućnim ljubimcima E, i dalje ih e, e, treba omogućavati. Onda tvari i priprema tvari koje se služe za vanjsku uporabu, recimo za čišćenje, za njegu kože ili krzna. E, i to se ne smije odmah okarakterizirati kao e, lijek, veterinarski lijek i to je bitno za homeopate u veterini e, tako se inače i povećava otpornost životinja i na kraju davanje homeopatskih sredstava sa određenim ograničenjem mora e, e, se omogućiti homeopatima, ali e, za to ne treba biti odgovornost veterinar jer tako je tražio kolega Hojslinga ja se s tim ne slažem jer onda veterinar zapravo oduzima homeopatu u njegov posao i u tom smislu nije potrebno ako su homeopatska E, sredstva da poštena za uporabu kod ljudi i, i ako su e, e, pravilno razređena da se mogu upotrebljavati na životinjama. Dakle, radi se o tome da tisuće ljudi i dalje može obavljati svoje zanimanje. E, u nekim zemljama to zanimanje nije toliko rašireno, ali u Njemačkoj i nekim drugim zemljama članicama je područje koje raste i tu mogućnost moramo i dalje ostaviti na raspolaganju. Hvala lijepa. Najviše hvala. A sada dajem riječ gospođi Borzan. I try. Thank you, cijenjene kolegice i kolege e, kao što znamo ova direktiva uređuje odnose o distribuciji i prodaji veterinarskih proizvoda no moj glavni fokus bio je na onim dijelovima koji se odnose na e, otpornost antimikrobijalnu otpornost odnosno suzbijanje te otpornosti e, ljudsko i životinjsko zdravlje zbog <laughs> naših prehrambenih navika i intenzivnih metoda uzgoja su sve povezaniji i zato se problem antibiotika <clears throat> mora rješavati na više razina. Kroz ovaj zakon Europska unija ustvari ima izvanrednu priliku dati svoj doprinos u očuvanju učinkovitosti antibiotika. E, ja sam dala nekih dvadesetak amandmana na ovaj dokument e, jer smatram da je potrebno preciznije definirati neke njegove dijelove. Između ostalog recimo odredbe o zabrani određenih antibiotika u veterini kako bi se čuvali za ljudsku upotrebu u trenutku stupanja na snagu takve odredbe ona bi se morala primjenjivati e, i retroaktivno znači na one antibiotike e, koji od ranije imaju odobrenje za prodaju e, nadalje smatram da je potrebno ograničiti i prekograničnu online prodaju antibiotika kako bi se moguće zloupotrebe također izbjegle ključno je vezivanje distribucije antibiotika uz recept isključivo od veterinara i s obzirom na informatizaciju poslovanja e, e, smatram da je u tekstu potrebno definirati da recept može biti izdan i u elektroničkom obliku e, državama članicama također treba ostaviti mogućnost da za prodaju lijekova na recept donose i strože propise radi zaštite javnog zdravlja zaključno smatram da je potrebno jasnije definirati kriterije za izbor u vijeće za veterinarske medicinske proizvode jer to tijelo će imati izuzetno e, važnu ulogu u procesu odobravanja lijekova na europskoj razini i zato je nužno isključiti bilo kakvu sumnju da postoji sukob interesa e, ili mogućnost takvu. E, dakle, osobe koje su profesionalno vezane ili imaju financijske interese vezane za farmaceutsku industriju smatram da ne bi smjele biti predložene, a pogotovo ne izabrane za članove vijeća. Hvala lijepo. Thank you very much. Hvala. gospođa Hvala vam predsjedniče, hvala i e, gospođi Grostet na odlično odrađenom poslu. Jer ova je tema stvarno od ogromne važnosti, a i broj amandmana e, to pokazuje. Ja se također u potpunosti slažem da moramo e, uzeti svo potrebno vrijeme. Dakle, od 2001. čekamo na novu uredbu, tako da e, nije bitno ako se to još malo oduži. Ono što je bitno jest da pripremimo kompromise koji, su, koji će biti što bolji, jer mislim da će to donijeti korist e, svima i na taj način ćemo imati bolje zakonodavstvo. Slažem se sa svime što je rekla e, gospođa Grostet, mislim da odradila odličan posao, ali istaknula bih da moramo um, zabraniti online prodaju takvih proizvoda. Oni jednostavno moraju se prodavati na recept zato što je već i ovako vrlo teško uh, kontrolirati mm, prodaju ovih proizvoda, a mogli bi se pojaviti i veliki problemi sa prijevarama. U potpunosti se slažem i sa definicijama o uh, dakle, profilaksiji, metafilaksiji i terapijskom liječenju te da dostupnost e, VMP-ova za određene vrste e, je od iznimne važnosti, zato što ovdje govorimo o vrlo širokom korištenju ovih e, lijekova u ruralnom području. Ono što je stvarno važno u ovoj uredbi je korištenje antibiotika za grla Što se tiče kaskadne e, uporabe, mislim da to mora biti u skladu sa uredbom iz 2001. U toj uredbi definiran točan redoslijed. I kad je riječ na kraju o farmakovigilanci, ovi ovaj novi sustav e, sustava, zapravo to nije isto što i periodični izvještaj. To su dodatni izvještaji i zbog toga smatram da bismo ih trebali zadržati sustav ovakav kakav jest sada. Dakle, da zadržimo isti sustav farmakovigilancije koji sada imamo. I na kraju, kako se govorilo o homeopatiji, morat ćemo nešto učiniti, nešto slično ili nešto paralelno e, s onime što se radi dakle, sa e, lijekovima za ljude. I moramo misliti da su veterinari lijekovi za e, e, liječnici za životinje, to su to stručne osobe i moramo im vjerovati, a ne definirati im točno što moraju učiniti za svaku životinju koju liječe. Hvala vam. Ruiz. Hvala vam, a sada gospođa Cabezon Ruiz. Hvala vam. Ja također želim reći nešto generalno, zato što 937 amandmana pokazuju koliko je to e, bitno bitna tema. Želim istaknuti ono što je rekla gospođa Borzan, koliko je važna ova tema za zdravlje ljudi. E, otpornost na antibiotike je veliki izazov kojeg trenutno imamo i u e, modernoj medicini i u medicini za ljudi. I to se događa zbog nepravilnog korištenja antibiotika a to onda dovodi do slabljenja zdravlja naših pacijenata, a i visokih troškova za dakle, zdravstvene sustave. Mislim da nam je to svima jasno i da smo svi toga svjesni. E, naravno da su tu interesi e, sektora stočarstva, ali to nikako ne opravdava manje strože korištenje antibiotika. Ja ne mogu shvatiti da korištenje antibiotika u stočarstvu zbog nedostatka poznavanja bolesti ili zbog toga što nije provedeno do, dovoljno istraživanje. To je također nešto što trebamo, e, na čemu trebamo inzistirati da se više provode više istraživanja i da ne opravdavamo korištenje e, manje ozbiljno korištenje tih e, antibiotika, pogotovo zbog posljedica koje sve to ima. Tako da ja sam za to da se produlji rok, da o ovome više razgovaramo, ali kao što rekla kolegica Borzan, e, smatram da je potrebna veća kontrola e, kvalitete i veća kontrola korištenja lijekova i antibiotika kod životinja. Naravno, to uvijek mora biti pod receptom veterinara. Jer znamo, mi koji poznamo sektor, jako dobro znamo da nisu lijekovi uvijek e, na recept i da e, sami uzgajivači ponekad to koriste po svom nahođenju. I Dakle, čak i kad e, životinja ima samo jedan simptom, odmah se antibiotici daju svim životinjama a to sve predstavlja veliku opasnost za ljude. Tako da smatram da moramo biti oprezni i da moramo biti čvrsti e, pred ovim velikim izazovom za javno e, zdravstvo. Hvala, Thank you lijepa. sada e, dajem komisiji da čujemo što kažu o amandmanima Riječ ima kolega Aris. Hvala lijepa. Predsjedavajući e, Hvala i gospođi Grosteti i ostalim zastupnicima na ovoj zanimljivoj e, rasprave. Ima nekoliko komentara što se tiče sadašnjeg razvoja. E, kao što smo rekli, je E, drago nam je e, što, u ovoj raspravi sudjeluje i Europska agencija za lijekove EMA kako bi se dale točne definicije e, i kako bi utjecovale na zakonodavstvo. Dakle, ne bismo smjeli imati definicije koje su nejasne i koje se mogu izmijeniti. Što što je bilo komentara o uporabi antibiotika i antimikrobnoj otpornosti. E, htjeli bismo reći da zemlje članice mogu e, rabiti e, te odredbe dokle god su te odredbe u sklopu ugovora i dok nisu diskriminatorne. E, dijelimo ciljeve e, da se e, prekupljaju podaci o uporabi antibiotika u veterinarskoj medicini, ali zemljama članicama te podatke je teško skupati, skupljati i, i zato predlažemo da se prikupljaju podaci o prodaji Eh, antibiotika, eh, da se eh, uspostavi jasni akcijski plan što s podacima koji se prikupljaju u smjernicama o uporabi antibiotika u veterinarskoj medicini uključene su i dobri higijenski uvjeti e, uzgajanja životinja. Što se tiče online prodaje, moramo e, e, se referirati na ovaj sustav i valja reći da e, u sadašnjoj e, situaciji e, antibiotici za ljudsku uporabu se mogu prodavati na internetu. Problem je u samom sustavu internet prodaje i kontrole ovlaštenih ljekarni recepti, elektronski recepti su budućnost e, i način na koji će se to prodavati i e, analiza podataka može spriječiti i zlouporabu što se tiče veterinarskih recepata. Slažem se sa gospođom Grastet da uređujemo E, proizvode, a ne profesiju. E, I dakle ovo pitanje kvalificirane osoblja je e, najbolje moguće rješenje. Što se tiče označavanja, zalažem se za E, za što jednostavnije e, označavanje jer to je e, veliki administrativni teret u veterinarskoj branši i to je već pokazala naša studija utjecaja i ovaj predloženi sustav je najbolji koji možemo predložiti u ovom, trenutku. Što se tiče ekoloških rizika, dijelimo ciljeve e, da ne treba ponavljati ekološke studije da to nije znanstveno opravdano i komisija e, je spremna uzeti u obzir i e, recimo studije izvedivosti. Što se tiče usklađivanja, vjerujemo da i je usklađivanje iznimno bitno za unutarnje tržište i trebalo bi e, to izvršiti za većinu proizvoda. E, to će nam e, biti i cilj usklađivanja, ali ćemo paziti i na tržišnu utakmicu. Farmakovigilancija je bitno područje komisija, vjeruje da treba ograničiti broj akcija i uzimamo u obzir e, e, prijedloge e, ali ipak želimo smanjiti administraciju u vezi farmakovigilancije i potrebu za konzistentnošću dva kombinacija dva sustava PCR-a i sustava baziranog na riziku bio bi možda najučinkovitiji pristup. I na kraju što se tiče kaskadne uporabe, e, uporaba ljudskih antibiotika je stvarno zadnje rješenje i komisija vjeruje da e, e, da ne treba uvoditi stari kaskadni sustav i e, veterinar treba imati na raspolaganju e, e, ljekove na svom tržištu i na tržištu drugih zemalja članica. Evo, to su bili komentari koje sam htjela podijeliti s vama, gospoda zastupnice. Hvala, mislim da možemo zaključiti i dajemo riječ izvjestiteljici ako ona želi reći zaključne riječi. Hvala predsjedniče, nastojat ću ne dužiti, ali stvarno nastojat ću odgovoriti na što veći broj pitanja kolega i kojima najprije želim zahvaliti na sudjelovanju. E, kao prvo kolega Donešku iz e, izvjestelju Sjeni u ime SID-a a e, slušajući ga čini mi se da nemamo ključnih e, razlika u mišljenjima, osobito kada se radi o e, rezimeu sažet karakteristika proizvoda. Isto tako se slažem što se tiče farmakovigilancije. Komisija je napravila dobre prijedloge što se tiče pojednostavljivanja, ali ne se vraćati u nazad. U biti slažem se svim primjedbama koje ste iznijeli te mislim da bismo mogli dobro surađivati i da bismo trebali surađivati kako bismo izradili dobre prijedloge. Izvjestelj u Sijeni gospodin Pika u ime EKR-a, činim se da je otišao, ipak ću mu odgovoriti, tako da se nadam da će mu netko moći prenijeti e, odgovor. Naime, slažem s njim kada se radi o borbi, i slažem se svima, dakle, kada se radi o borbi protiv e, otpornosti na antibiotike. Naravno, moramo e, se izbjeći e, preventivno korištenje antibiotika. Što se tiče farmakovigilancije, e, sustav e, signalizacije rizika mi se čini dosta dobrim, ali mislim da moramo inzistirati na signalizaciji i na sljedivosti koja je rađena E, kvalitete radi nekakve kvantitete. Što se tiče e, ovaca, spomenuti su neki amandmani koji, koji su ga čudili, ali podsjećam da ima e, Europska agencija za lijekove koja pravi razlike između ovaca koje se uzgajaju zbog dakle za meso i koje su stavljene u kategoriju primarnih E, primarne vrste, a druge se uzgajaju radi mlijeka i onda su one u minornoj kategorizaciji e, prema toj agenciji. Zatim gospođa Larsen, e, ona je također odšla, ali doista je hvala na njenoj suradnji jer doista puno je toga uradila kako bi se na odboru Agri došlo za, do zajedničkih mišljenja i kako bi mišljenje odbora Agri ne bi dodatno komplicirao naš rad ovdje na odboru Envi, već suprotno kako bi podupro naš radi, doista joj iskreno zahvaljujem. Slažem se s njom kada se radi o e, rezistenciji na antibiotike i htjela bih e, reći u potporu Europskoj komisiji. Naime, ako je Europski parlament uložio toliko amandmana, to znači da želi ići dalje glede određenog broja stvari. I ovdje nećemo popustiti po određenom broju pitanja, što god mislila Europska komisija, mi nećemo popustiti. Što više, mi smo tu kako bismo razjasnili stvari, kako bismo uveli zabrane tamo gdje treba uvod zabrane, kako bismo e, našli neku fleksibilnost tamo gdje je to potrebno, ali ne dolazi u obzir da popuštamo glede nekih ključnih elemenata za javno zdravlje koje se tiče ne samo životinja, već i ljudi. I doista zahvaljujem svim kolegama koji me podržavaju svom radu jer je važno da prema komisiji i osobito prema vijeću, i prema državama članicama, dakle da pokažemo svoju volju i želju da napredujemo u ovom dosjeu. Moramo naravno odrediti korpus zajedničkih pravila i to jasno staviti do znanja državama članicama kako bi ih provodili naravno. Slažem se s gospođom Polsen, moramo biti precizni glede definicija, glede izuzeća sama rekla kako ne bismo trebali zadržati nikakve sive zone i slažem s njom i zato sam insistirala na tome da trebamo imati jasan i učinkovit tekst. Također se u potpuno slažem s njom kada se radi o sustavu monografije. Slušala sam izlaganja kolega koji se nekog ne slažu sa mnom, ali mislim da najprije trebamo prepustiti komisiji da prouči izvodljivost ovih prijedloga, onda ćemo vidjeti, trebamo zadati rokove da ta studija izvoljivosti bude izrađena, onda ćemo vidjeti, onda ćemo razgovarati. E, predstavnica Ujedinjene ljevice, Goja, e, dosta slažem s njom, pojam pravila distinkciju između antimikrobskih i antibiotika. Antimikrobici su opširni pojam nego antibiotici. I ovdje su anti, tu su antibiotici i antiviralni i antifonžici i e, još neki drugi, tako da mislim da bismo tu trebali biti jako precizni. Gospođa Rivazi, što se tiče profilakse, naravno da se za njom ne treba posezati samo tako. Mislim da svi slažemo oko toga i doista vas želim umiri što se toga tiče, ali bojim se da bi bilo jako teško na terenu to u potpunosti zabraniti. Slažem se treba posezati za antibioticama, za antibioticima samo onda kada nema drugog alternativnog rješenja. No istovremeno treba uzeti u razmatranje mogućnost da je to nužno određenim trenucima, ali mislim da moram, moraju postojati dobre prakse i dobre uzgojne metode E, izolirati, na primjer, jedno grlo od ostatka stada. Slažem se. Da, što se tiče popisa e, antibiotika, naravno, trebamo izraditi kriterije na temelju kojih će biti napravljen taj popis. To sam uradila u amandmanima, predložila amandmanima 38. i 39. E, iskreno govoreći, više volim poslušati stručno mišljenje znanstveno kako bismo odredili taj popis antibiotika. Dakle, možda se tu nećemo pozno složiti. Što se tiče zaštite podataka, ne bih htjela da dođe nesporazuma među nama. Kad govorim e, o zaštiti podataka, ovdje govorim o zaštiti trgovinskih podataka, dakle dodjeljivanju trgovinske ekskluzivnosti koji imaju za cilj poticanje inovativnosti, jer imamo pravi problem, naime nemamo više novih lijekova tu ne govorimo o zaštiti podataka u smislu u kojem se to podrazumijeva najčešće i doista želim umiriti gospođu Rebazi što se toga tiče, slažem se sa nužnošću transparentnosti. E, što se tiče kolege iz FDD-a, patenti ne igraju igru industrije, već e, tu se radi o raspoloživosti lijekova, inovativnost treba poticati poticanjem mjerama za stavljanje novih e, proizvoda na tržište. Gospođo znate što se tiče tisuću amandmana, naravno nisam navela, citirala sve amandmane, doista se ispričavam e, što toga tiče, svaki put sam navela nekolicinu amandmana, ali nisam pravila e, distinkciju glede podrijetla e, kluba zastupnika, dakle od kud su amandmani. Što se tiče E, ovog argumenta u vezi s Ujedinjenom kraljevinom, ovo što ste spomenuli, gospođo Dornano, da, jasno je da njihova pravila nisu fleksibilnija što se tiče veterinara. Oni samo mimo veterinara dopuštaju da e, kvalificirano osoblje e, može propisivati e, neke proizvode i određivati neke radnje. I u Sjedinjenim državama, pardon, u Ujedinjenoj kraljevini imaju mogućnost da nastave s tim sustavom, treba im pustiti to pravo i mislim da je njihov sustav u potpunosti ozbiljan i ja se ne, ja ne želim e, žrtvovati e, određene na stručna lica, mislim to je vjerojatno sustav koji funkcionira kod njih, a te osobe nisu ovlaštene da propisuju antibiotike i to je važno znati. Te mi se čini da ovaj sustav nije osobito opasan. Dakle, mislim da moramo poštovati praksu u Ujedinjenoj kraljevini. Gospođo Rivazi, nisam u potpunosti odgovorila na sva vaša pitanja. Ispričavam se kada ste pitali, spominjali utjecaj na okoliš. Čini se da vaši zahtjevi idu malo daleko jer bi mogle izazvati povlačenje s tržišta brojnih proizvoda što ne bi baš pomoglo toj raspoloživosti proizvoda e, za koju se zalažemo. Kako bi se provodili studije učinka, slažem se, ali da se provode u okviru eventualnih monografija ali sistematsko ocjenjivanje proizvoda koji su već na tržištu, to je nešto što mi se čini jako e, zahtjevnim. Zatim, gospodin Osling je napravio jednu, jedan prijedlog što se tiče okoliša u proizvodnji e, veterinarskih proizvoda koji su na tržištu, ali tu se bavimo uporabom, e, odnosno upravljanjem otpada, tako da mislim da je to nešto što nije u ovoj temi. Peter Lize, e, da, naravno, amandman koji za cilj ima da se bolje upravlja podacima koji su, koji su na za lijekove koji su na tržištu, kako bi se došlo do podataka, konkretnih podataka i zanimljivih za e, poljoprivrednike. Nisam uvjerena da je Europska agencija za lijekove najkompetentnija EMA. Mislim da bi na nacionalnoj razini e, nadležna tijela bila e, kompetentnija jer su bliže terenu. Što se tiče ove vaše e, Mm, komentara o lijekovima za ljude i za e, stoku uputno se slažem, a razgovarat ćemo o tome. Što, gospođo Zomer, što se tiče antibiotika, da, e, istina je da je to nešto se meni činilo e, sekundarnim, no to je važno, vi ste doista insistirali na tome, ja ću se osvrnuti na to detaljno. Znate, vi ste spominjali, dakle, homeopate, ti homeopatski liječnici, ali kad se kaže ta riječ na francuskom jeziku, to zvuči kao da su vračevi u pitanju i od toga nam se diže, e, diže kosa na glavi, znate, kod nas ta riječ znači više guru nego, više, više se tu misli na guruje nego na zdravstvene radnike, znate, dakle, stari u terminologiji, no poraćemo o tome. Gospođa Juzo, hvala vam, slažem s vama e, kada je riječ o novom sustavu farmakovigilancije, ne mislim da treba ponovo uspostaviti trenutno postojeći jako zahtjevan i neučinkovit sustav, e, periodična izvješća e, uopće nisu predmetom nekog praćenja i tu nema ništa značajno. Mislim da bismo trebali naći neko drugo rješenje koje će biti učinkovitije, ali razumijem vašu zabrinutost i evo ga privodim kraju. Dakle, mislim da sam više manje odgovorila na sva pitanja. Nisam odgovorila na sva pitanja, se ispričavam. E, došlo je do, bilo je još nekih drugih pitanja, ja sam nastojala grupirati malo odgovore. U svakom slučaju, e, evo, ispričavam se, bila sam malo opširna, ali htjela sam većini odgovoriti, a što se tiče onih kojima nisam oprost, e, precizno odgovorila, molim ih da mi ispričaju. Hvala na odgovorima. Ne možemo pojasniti raspored e, ovisni o pregovorima. Možemo zaključiti ovu točku i krećemo e, na sljedeću. To je točka 12. Mogućnosti država članica da ograniče ili zabrane uporabu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području. I ovdje e, moramo e, razmotriti e, izvješće, a ja sam bio izvjestitelj i ja ću reći nešto o ovom izvješću. Kao što se sjećate, 22. travnja 2015. komisija je predstavila zajedno sa komunikacijom revizija procesa donošenja odluka o GMO e, proizvodima. E, predložila je i prijedlog za uredbu kojom se mijenja uredba 1829 iz 2003. o mogućnosti za zemlje članice da ograniče ili zabrane upotrebu genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem teritoriju. Prijedlog komisije je dakle, da um, se dozvoli zemljama članicama koje će ograničiti ili e, zabraniti korištenje genetski modificirane hrane i hrane za životinje na svojem državnom području i to korištenjem takozvane opcije opt-out. E, siguran sam da se sjećate, mi smo željeli malo podrobnije razgovarati o toj temi i zatražili smo od povjerenika Andriju Kajtisa da dođe u naš odbor kako bi nam izložio taj prijedlog. To se dogodilo 8. lipnja i osim povjerenika na, na sastanku su sudjelovali naši kolege koji su iznijeli svoja mišljenja, svoja pitanja. Rasprave, rasprave se sigurno sjećate. Mnogi su zastupnici izrazili ozbiljnu zabrinutost oko nedostatka studije učinka, zatim kompatibilnosti mjera koja će usvojiti određene zemlje članice u unutarnjem tržištu, te norme, to jest pravila svjetske zdravstvene organizacije, svjetske trgovinske organizacije. I mnogi su smatrali da je zapravo komisija učinila korak na unatrank s obzirom na ono što se željelo od početka napraviti. No, u svakom slučaju, svi klubovi zastupnika su se složili sa vrlo kritičnim e, stavom prema ovom prijedlogu. I ja moram reći da se slažem sa e, najvećim dijelom iz, izloženih e, zabrinutosti i smatram da prijedlog komisije da je u sukobu dakle s načelima transparentnosti koje, na koje se nova komisija obvezala. I zbog toga sam kritički ocijenio da nakon e, godine i godina uklanjanja prepreka na unutarnjem tržištu, da ćemo na kraju imati tržište poput leopardove kože, dakle tržište na kojem će zemlje, različite zemlje članice donositi e, različite odluke i zasigurno će biti slučajevi da će ti proizvodi prijeći iz jedne države u drugoj i u slučaju da se jedna određena država to blokira, bit će problem slijediti tokove tih proizvoda unutar Europske unije. Imali bismo problemi sa kontrolom granica, a svi smo svo ovo vrijeme radili na tome da se te kontrole ukinu, a ovim prijedlogom bi se kontrole na granicama vratile. Eto, s obzirom na sve ovo što sam e, rekao, Vidite na kraju da je mm, nacrt mišljenja vrlo kratak i u principu predlažem da odbacimo prijedlog komisije. Tako da, eto, o tome možemo sada razgovarati i vidjeti imamo li zajednički stav o tome ili imamo različita mišljenja unutar odbora. I riječ ću sada dati predstavnicima klubova zastupnika i odmah ću dati riječ Giljan Balas u ime e, socijalista i demokrata. Hvala predsjedavajući i izvjestitelju u ovom slučaju slažemo što se tiče ovoga što ste rekli, jer e, ima dosta elemenata o kojih se slažemo i potrebno je, dakle, slažemo se da je potrebno odbaciti prijedlog komisije. Zašto? Evo da podsjetim nekoliko stvari. Evo prvo, ne razumijemo pravnu sigurnost koju bi dao ovaj prijedlog. Biti stvari dosta složene i nećemo zalaziti u pojedinosti, no od onog trenutka od kojeg nema znanstvenog utemeljenja odbacivanju korištenja GMO-a, onda treba naći nove e, pravne argumente za države i to postaje zabrinjavajuće. Dakle, tu, se, tu je pitanju kompatibilnost e, e, sa unutarnjim tržištu zbog kretanja roba. Zatim, kako primjenjivati to? Što ćemo napraviti? Da li ćemo ponovno uspostaviti granice unutar Europske unije? Odnosno, unutar zajedničkog tržišta i granice koje će biti utemeljene, koje će se primjenjivati samo za GMO. A treba se, trebamo znati da li će to biti vanjske granice glede uvoza GMO-a izvana. Dakle, evo vidite, to su neke praktične stvari koje su jako sporne u ovom prijedlogu komisije. Konačno, imamo jedan veliki problem glede samog e, pojma korištenja, jer ne, taj termin se koristi na toliko neprecizan način da ne vidimo što on treba značiti. Jer e, što se tiče nekih e, e, prehrambenih proizvoda, da li se radi o stočnoj hrani ili ništa nije dovoljno dobro jasno opisano, no ipak izvjestitelju postoji jedna stvar koju trebamo dodati. Možemo biti jako zabrinuti glede situacije u kojoj se Europa nalazi glede GMO-a i uprave GMO-a. Zašto? Pa Zašto znamo da kada je riječ o e, prehrani za e, životinje, da masovno iz drugih zemalja uvozimo proizvode u kojima ima GMO? Dakle, pitanje koje ispostavlja je da ukoliko odbacimo ovaj prijedlog, što trebamo napraviti, bilo bi dobro da tražimo od komisije ili da se sami zadužimo za, za, za daljnji slijed. No, koja je uopće strategija Europske unije kako bi bila samo za, za dostatna glede proizvodnje bilj, bilja koje sadrži e, proteine kako se mogli hraniti e, svoju stoku, a da ne koristimo GMO, jer suprotno ulazimo u neki vid e, licemjerja u kojem bismo zabranili komisiji da i dalje radi na ovom pitanju, a istovremeno nećemo ponuditi, ne nudimo alternativno rješenje. Dobro, naravno to nije tema današnje rasprave jer se pita da li trebamo e, usvojiti, odbaciti ili izmijeniti ovaj prijedlog, ali međutim kad odbacimo, jer to ćemo vjerojatno napraviti, onda ćemo trebati predložiti nešto. I za kraj želim reći da bi komisija trebala trebala, ukoliko se ovo, ovaj dosije odbaci, komisija bi se trebala ponovno pozabaviti ovim pitanjem kako bi mogla reći koja je strategija prehrambene neovisnosti u Europskoj uniji koja bi nam omogućila da ne posežemo za uvoznim GMO-ima. Drugi element, koju strategiju komisija predlaže kako bismo e, pružili pravnu sigurnost državama, odnosno mogućnost da se zabrane GMO proizvodi i što je konačno, e, što nam je činiti po pitanju vanjske trgovine i e, o sporazumima o kojima trenutno raspravljamo, a tu mislim na e, TIPP. Najpša hvala. A sada gospodin Denis Meker u ime ekr Hvala vam. Gospodine predsjedniče i izvjestitelju. Vjerojatno ću i ponoviti dobar dio onoga što ste i vi rekli i bit ću kratak. Za vrijeme razmjene mišljenja sa um, povjerenikom Andriju Katisom i u strasbourgu smo mu postavili neka vrlo važna pitanja o prijedlogu komisije. Pitanja su bila između ostalog o nekompatibilnosti sa uh, unutarnjim tržištem i pravilima svjetske trgovinske organizacije. Zatim uh, pitanja o provodivosti prijedloga pitanje o tome da nije bila provedena studija učinka. Bilo je vrlo jasno za vrijeme rasprave da se uglavnom većina političkih klubova ne slaže s ovim prijedlogom. I to je naravno ide i šire od parlamenta. Mislim da nije dovoljno reći da javnost nije baš entuzijastična prema tome. Tako da ne moramo imati ponovnu raspravu o tome, vi ste spomenuli glavne argumente i naš klub vas podržava. I podržavamo vaš prijedlog da e, odbijemo prijedlog komisije i vratio im ga. Hvala vama sada gospođa Meissner. Hvala predsjedavajući e, izvjestitelj. E, izvješće je kratko, e, jasno je zašto je kratko. Ja bih nešto primijetila e, e, šteta e, je što se o GMO govori veoma osjećajno, emocionalno, ali ja bih htjela neku raspravu koja je utemeljenija na znanstvenim podacima. Kolega je rekao da u hrani za životinje već imamo mnogo GMO, bilo bi stoga razumno da imamo neko rješenje koje bi bilo konformno u skladu sa unutarnjim tržištem e, i uporaba nije e, ovdje e, dobro definirana. Rabljene su različiti termini, timjerice e, e, razlozi e, koji prisiljavaju. Dakle, to je sve nedorečeno i ovo bi naštetilo pravilima unutarnjeg tržišta i to je rekao izvjestitelj kod dodjeljivanja odnosno odobravanja GMO-a već imamo e, problema jer mi nemamo unutarnjih e, granica u EU i kako bismo uopće ostvarili ovaj prijedlog. E, već sam navela dakle presiljavajuće razloge šta je to i, mi smo sličnog mišljenja. Rekli ste da odbacimo izvješće ali time nismo riješili problem i stoga mislim da kao parlament moramo razmisliti e, kako ćemo e, reagirati e, komisija je dala prijedlog koji nas pak ne vodi dalje i ne rješava problem i, i zemlje članice stvarno blokiraju proces odobravanja u, u, EFSI i treba nam svakako rješenje i e, bilo je ispravno je reći e, da ako odbijemo ovaj prijedlog da zatražimo bolji prijedlog i da kažem da mi ćemo sami sastaviti e, predlog koji će biti bolje, ali onda se moramo oko toga dogovoriti. E, dobro, toliko od mene znam da to nije jednostavna tema. Thank you very now the e. Hvala vam, sada gospođa Gojlan u ime GUE. Hvala vam. Mnogi komentari izražavaju i ono što ja mislim o ovome. Mislim da su na ovaj način željeli osigurati brzu i jednostavni postupak odobrenja umjesto da se u principu riješe problemi u sustavu Europske unije odobravanju. Evropsk, e, gospodin Juncker je rekao da će riješiti problem demokratskog deficita oko te teme zato što je to tema koja stvarno brine europske građane. Hvala izvjestitelju na jasnom E, obrazlaganju. Slažem se s time da bismo trebali odbiti prijedlog e, komisije, pun je nedostataka i mislim da zapravo treba početi potpuno iznova. Jer moramo početi iznova na tekstu, jer moramo osigurati da se GMO e, proizvodi ne mogu odobriti ako je većina zemalja članica protiv toga. I moramo isto tako pripremiti zakonodavstvo koje će dakle, služiti svrsi zato što sadašnji status quo ne možemo zadržiti. Mislim da je komisija propustila riješiti mm, jedan od ključnih slabosti u cijeloj toj priči, a to je EFSA. EFSU kritiziraju i nevladine udruge i zastupnici i vijeće zbog toga što nije pripremila studiju učinka. I ne samo da postupak nije e, primjeren, dakle u ocjeni e, učinka na zdravlje i okoliš GMO-a, ne samo to, nego EFSA je ocijenila da su GMO e, sigurni. I parlament u svojoj rezoluciji 507 traži smrzavanje novih e, odobrenja dokle god se e, metode procjene rizika ne unaprijede i zaključci vijeća iz 2008. koji su istaknuli nedostatke u ocjeni učinka EFSE i sedam godina nakon tih e, preporuka dakle ništa nije učinjeno i mislim da zapravo to pokazuje koliko komisija ne daje pažnju toj važnoj e, temi. Toliko o tome da komisija želi e, riješiti problem demografskoj deficit. Zatim čuli smo, zapravo vidjeli smo da su neke oštre riječi iz teksta iz parlamenta uklonjene i rečeno nam je da će se komisija time baviti u sljedećom prijedlogu o upotrebi genetski modificirane hrane i hrane za životinje, a vidimo da to nisu učinili. E sada, osim što nisu um, riješili problem sustava odobrenja, niti riješili sve ono što im je na stolu, sve zapravo to stoji na vrlo slabim pravnim osnovama. I mislim da komisiju kritiziraju i e, biotehnološke kompanije, ali i sektor uh, nevladinih udruga. Ovaj prijedlog ne bi prošao na sudu, zato što se protivi načelima unutarnjeg tržišta, ali i pravilima svjetske, e, svjetske trgovinske organizacije. I neki od mojih kolega su također spomenuli riječ korištenje ili upotrebu. E, upotreba, ta riječ e, stvara zapravo čitavu novu jednu razinu nesigurnosti. I pitam e, komisiju zašto je promijenila terminologiju, dakle sa stavljanja na tržište na uporabu. I da li komisija ikada razmišlja o tome kako će se provoditi uredba koja s jedne strane zabranjuje korištenje proizvoda, s druge strane omogućava cirkulaciju po Europskoj uniji. Jer ne vidim kako uh, gen proizvodi koji će biti eventualno uvezeni iz uh, trećih zemalja, kako će se spriječiti uh, njihovo kretanje po Europskoj uniji. Tako da ovaj prijedlog nudi lažno rješenje na problem i mislim da bi se komisija trebala malo ozbiljnije time pozabaviti i smatram da prijedlog moramo vratiti komisiji. Hvala vam, a sada gospodin Eichhout. Hvala vam. E, predsjedniče i izvjestitelju. Možda moramo čestitati komisiji što su e, ovako uspjeli ujediniti parlament. To ne funkcionira uvijek, ali eto, zahvaljujući ovom prijedlogu izgleda da imamo ujedinjeni parlament. Možda je to bila svrha tog prijedloga onda, ako je to bilo tako, onda smo to i, eto, to ste i postigli. Da, i zeleni su vrlo kritični, vjerojatno iz drugih razloga, ne, kao, ne zbog razloga kao koje je spomenuo izvjestitelj. I izvjestitelju moramo E, vam reći da smo to dali vama kao predsjedniku jer smo znali da će to biti kratki dokumenti, da će se vratiti komisiji, ali u obrazloženju niste mogli izdržati i ubacili ste svoje mišljenje zašto vi mislite da je to loš e, prijedlog, a to ne odražava baš sve stavove. Dakle, kad govorimo da će to e, ugroziti proizvodnju stoke, to recimo jedan primjer, mislim da ima još nekih razloga zbog kojih se protivimo ovom prijedlogu. Ja se nadam da ćete vi malo izmijeniti svoje obrazloženje kako bismo i mi ostali mogli to podržati. Ali slažem se sa gospođom Majsner, dakle što sada? U redu, svi smo mi ujedinjeni, možemo reći ne želimo ovaj prijedlog, ali mislim da moramo, e, da je još važnije, hoće li nam stići novi prijedlog. I to je važno, izvjestitelju. U vašem prijedlogu vi samo kažete, vratit ćemo to komisiji a ja mislim da ako to učinimo, onda bismo trebali dodati još jednu rečenicu, a to je da tražimo od komisije novi prijedlog. I mislim da imam vrlo jednostavno pitanje za komisiju, jer tu se nešto čudno događa. Mi smo zatražili pristup dokumentima, zato što znamo da je bilo jako puno različitih scenarija i opcija na stolu i oni su odabrali ovaj. I onda smo dobili ovaj odgovor Dakle, dobili smo nekoliko elaboriranih scenarija i oni izgledaju ovako. <laughs> Ovo je transparentnost komisije. I pokazuju vam različite scenarije na kojima komisija radi. Tako da toliko o pristupu dokumentima. No postoji razlog e, zašto je to tako. Komisija kaže da proces odlučivanja u komisiji je tek počeo i da zbog toga oni smatraju da ne mogu uh, jasno pokazati sve opcije na stolu. Dobro, možda možemo iz toga onda izvući jedan zaključak i stvarno bih volio čuti jasan odgovor od komisije. Ako mi ovo vratimo komisiji i zatražimo novi prijedlog, hoće li komisija dati novi prijedlog na temelju ovih nekih drugih opcija na kojima ste radili? I e, htio bih samo čuti da ili ne, vrlo jednostavno. Jer onda ćemo i mi znati kako e, da mi postupamo. Ako nam kažete da, vratit ćemo se s novim prijedlogom na e, temelju ostalih opcija na kojima smo radili. Onda se slažem sa izvjestiteljem kad kaže da, vratit ćemo ovo i zatražiti novi prijedlog. Ali eto, o, ovome bih stvarno htio čuti jasan odgovor komisije. Hvala vam, sada gospođa Evi. Da, što da vam kažem? Slažem se s onim što je rekao kolega Eikaut u potpunosti i neću ponavljati sve ono što su spomenuli drugi kolege. I vijeće čeka pravno mišljenje o tom prijedlogu tako da ćemo vjerojatno morati čekati dodatne elemente. Htjela bih čuti e, što je sa studijom učinka koje nema i za koju nam je povjerenik Andrew Skytis u Strasburu rekao da je neće ni biti. Iako su predložene neke druge verzije tog odgovora. Dakle, hoće li biti studija učinka ili ne? I još jedan konstruktivan prijedlog je da se Još jedan prijedlog je da pozovemo e, ministre poljoprivrede i povjernike poljoprivrede da čujemo i njihovo mišljenje, zato što to je zapravo tema koja se odnosi i na poljoprivredu. Tako da mi se čini da je nekako ova tema okružena nekakvom šizofrenijom. Dakle, tu se bavimo mi, odbor zaštitu okoliša, vijeće, e, povjerenik za poljoprivredu i za zdravstvo. Tako da i na razini formalnog postupka, e, dakle na razini međuinstitucionalnog dijaloga, moramo vidjeti na koji način nastaviti sa time. I na kraju da, slažem se. Ako odbijemo ovaj prijedlog, i ja bih voljela da nam komisija predloži novi, a ne da jednostavno e, odbacimo ovaj prijedlog i zaboravimo ovako važnu temu. Hvala vam. Naumis e, Hvala vam, a sada gospođa Dornano. Merci. Hvala. Pozdravim vaš predsjedniče, glede odbacivanja ovog prijedloga. Subsidijarnost treba biti u srcu našeg grada, osobito kada se radi o ovako delikatnim temama, dakle moramo biti iznimno oprezni. Slažem se također s kolegom Ekhautom koji spominja transparentnost rada komisije. Thank you very much and now we start... Hvala. A sada Peter Liza. Hvala, dragi Giovanni. Mnogo je rečeno. E, ja e, ću još samo dodati. E, dakle, nisu dobro definirani pojmovi. Unutarnje tržište će biti narušeno i ali to je tako da vreda i prehrambena industrija ne bi imala materijala. A kada bi države rabile ovu klauzulu opt-out e, i nećemo podupreti iz praktičnih razloga. E, on gdje je, je gospodin Andrew imao pravo i rekao je u Strasboru da kad životinje dobivaju hranu koja je iz gmo e, i kvaliteta mesa se mijenja i e, i e, ta hrana se probavlja u probavnom traktu životinja komisija kaže da, a to ćemo e, nakon e, e, ljeta vidjeti kada budemo govorili o izvješću o kloniranju životinja istodobno dakle imamo ovdje predlog GMO za hranu životinja. E, ovo što komisija predlaže nije provedivo, radi se o velikom tržištu. E, komisija ne može, ne dopušta da se to isto e, primjenjuje kod uzgaja životinja, a tamo je to puno lakše provesti. Dakle, komisija se mora razumjeti i, mora nam dati ustupak kod e, kloniranja i, i ne bi trebala stajati iz ovog prijedloga. I smatram da bismo ovo trebali odbiti. Naravno, gospođa Meissner ima problema. E, problem kod e, GMO-a postoji, ali problem nije sadašnji, sadašnji propis, već su problem zemlje članice koje to ne provode. Znam da Njemačka se toga drži i to je e, nezgodno. Nema ozbiljnih e, znanstvenih načela za to, ali tako je. Ja bih da ovo odbijemo i da e, zemlje članice koje što nisu do sad provele moraju provesti i zaštiti potrošače postojećim propisima. Ja sam bio izvjestitelj EPP-a e za e, značajna izvješća i tada su tada je bilo mnogo e, zelenih ministara eh, za okoliš u velikim zemljama. Oni su se dogovorili oko tog eh, zakonodavstva. Eh, ipak to zakoni nisu toliko loši za potrošače i konzumente. Ovdje što raspravljamo, samo kompliciramo stvari. Ja, bih, sam, ja se zalažem za to da ovo odbijemo. Hvala. Gospođa Borzan. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, drage kolegice i kolege, e, već, su neki prije mene govorili dakle da je ovaj prijedlog uspio ono što nam se činilo nemoguće povezati sve političke opcije e, i ujediniti ih u ovom parlamentu, ali i šire od toga naime e, teško je zamisliti da recimo američki pregovarači e, u TTIP-u i e, Greenpeace mogu imati isto mišljenje ali evo dogodilo se i to da su se složili da ovaj prijedlog nije dobar. protiv ovog prijedloga su i brojne države članice, udruge civilnog društva, udruge poljoprivrednika, dakle vrlo široki spektar ljudi. Eh, kada neki zakon eh, eh, kritiziraju svi zainteresirani onda znači da je on ili jako dobar ili jako loš. nažalost u ovom slučaju rekla bih da se radi o ovom drugom. deklarativni cilj regulative je više samostalnosti za države članice kada se na razini unije odobrava nova gmo hrana i stočna hrana no e, smatram da bi rezultati primjene ovakve direktive e, unijele kaos na unutarnje tržište i sudske tužbe e, biotehnoloških tvrtki protiv država i regija koje zabrane prodaju njihovih proizvoda. Činjenicu da za regulativu nije napravljena procjena učinka tu, činjenicu komisija pravda kratkoćom rokova no vjerojatno su i sami sigurni u to što bi u takvoj procjeni pisalo. Zaključno mogu reći da se pridružujem kolegama koji smatraju da ovakav prijedlog treba odbiti i da bi trebao postojati plan B, ali evo kao što je kolega Eckhout pitao komisiju, ja mogu reći i podsjetiti da kada smo imali na odboru sastanak s povjerenikom Andriju Kajitisom, ja sam ga pitala direktno postoji li plan b i on mi je vrlo jasno i direktno odgovorio da ne postoji. stoga evo bit će mi drago i zanimljivo čuti je li došlo do promjene takvog stava. hvala. Thank you uh, Hvala vam sada, gospođo Grostete. Da, nastavit ću biti brza, nemam bog zna što za dodati sprem ovoga svega što je rečeno. Jako sam skeptična glede ovog dosija, no nažalost komisija nam predlaže da rasturimo jedinstveno tržište, to je nazadovanje na europskoj razini i to je, a kad to dolazi od komisije, to je žalosno. Dakle, to može postaviti e, uspostaviti veliko narušavanje tržišta, nema plana B, sam povjerenik je to rekao, i nažalost trebali smo biti dosljedni, a sad teško biti dosljedan na, po, na ovu temu, jer donijeli smo određene mjere glede uzgoja GMO kultura, zatim imamo i pitanje trgovanja njima, jer E, smo e, odobrili uvoz 50 GMO-a za e, stočnu prehranu, dakle vidimo da tu već ništa ne funkcionira, nismo uopće, nema dosljednosti. Iz tog razloga se u potpunosti slažem s predsjednikom, s prijedlogom predsjednika Lavije. Ono što mi se čini ključnim je da je sustav ocjene rizika nešto mora biti uvijek utemljeno na znanosti i na europskoj razini tome treba tako biti kako bismo zajamčili sigurnost potrošača što je ključno. Thank you very much. now, uh, Hvala vam. A sad vam moram reći da imamo još 10 minuta od prevoditelja, a moram ja i odgovoriti, mm, tako da molim vas da budete kratki, gospođa Pjerik. Hvala vam. Kada smo ovome razgovarali 8. lipnja u parlamentu, Nizozemski parlament je također rekao da to e, ne želi, da se to ne može provesti, da trebate pratiti tokove e, hrane za životinje i to sve sad prerasta u emocionalnu raspravu. Kada razgovaramo o GMO-ima, ljudi kažu da su e, sigurni, ali ja podržavam komentar Petera Liza kako ćemo dalje. Htjela bih vidjeti prijedlog prije nego idemo dalje. Organiziramo saslušanje da vidimo o čemu ovdje razgovaramo. Razgovaramo sa stručnjacima. Ne možemo dozvoliti emocijama da upravljaju svime ovime, moramo biti realni. Ako uvozimo stočnu hranu, to će životinje naravno jesti i to će završiti u našim tanjurima. I na kraju slažem se sa Basom Eichautom. Drago mi je da je sve to rekao. Ali istina je, stvarno ne možemo nastaviti, ne možemo dozvoliti da ovo sve e, nastavi. I slažem se sa vašim prijedlogom. Hvala vam sada gospođa Sommer. Nakon što je sve rečeno, htjela bih još e, podcrtati, ja sam isto protiv predloga komisije e, i mislim da e, prijedlog treba povući komisija. Molim vas da to povučete i naravno to parlament mora odbacati e, no želimo novi e, predlog komisije ovoj temi. Ja sam svojedobno e, cijeli paket zakona o GMO ispregovarala u ime EPP-a i kao Petar Lize e, rekla bih da je ovaj dom u, svi klubovi, dakle svi su prihvatili e, zakone koje danas imamo i ti zakoni su toliko dobri da su još uvijek na snazi. Hvala lijepa. Thank you very much. Hvala. E, gospođa Juzo. Hvala vam. Evo ja ću biti kratka. Ovo je tema koja je više emocionalna, a ne znanstvena, zato što da imamo više znanstvenih podataka, možda ta rasprava ne bi bila takva. Ali da, trebamo zatvoriti ovaj krug i ovaj prijedlog koji će e, razbiti unutarnje tržište, to jednostavno ne možemo e, prihvatiti. Kao što je rekao gospodin Lize, imamo zakonodavstvo i izgleda da ne funkcionira za sada. Mm, dakle ako već trebamo GMO, ako ih nemamo, ne možemo uzgajati, budemo ih uvozili i tako dalje. Što smatrate, pitala bih kolegicu, što smatrate e, korisnom studijom učinka? Mislim da uglavnom studije učinka imaju dobru razinu i procjene rizika se rade sa sigurnim e, metodama ali naravno mm, nije istina, zapravo nije jedna... Nije isto ako, će nam, e, ako ćemo vjerovati samo onim procjenama rizika koje govore ono što želimo čuti. Hvala. Mislim da moramo čuti komisiju. Komisiji je postavljeno mnogo pitanja. Čuli smo da je komisija razmotrila 12 različitih prijedloga i odabrali ste ovaj koji je pred nama, no riječ dajem kolegi e, Ladislavu Mikovu e, neka odgovore pitanja. Na pitanja kolega hvala predsjedavajući. E, dobar dan zastupnici. Mnogo je bilo pitanja. Nastavit ću biti brz i nadam se jasan u odgovoru. Kao prvo, kad sam stupio u ovu prostoriju no, pitanje je bilo e, da ili ne imali alternativa Ako kažemo ne za ovu, e, htio bih podsjetiti što su rekli neki članovi e, da je naš povjerenik e, jasno rekao ne, nemamo plan B za ovaj prijedlog. E, drugim riječima odbijanje, odbacivanje je moguće i to ćemo prihvatiti ako odbijete prijedlog, ali onda ćemo biti u situaciju koju smo sada i prije sastavljena prijedloga. Zatim imali smo raspravu o tome kako nema eksplicitne definicije uporabe i htio bih e, reći da za uporabu ona je e, namjerna jer e, znamo da se to može definirati prema konkretnim uvjetima u svakoj regiji gdje bi se to opt-out mogao uporabiti Dakle, to je ostavljeno e, da zemlje članice da odluči, no riječ uporaba i ostatak teksta e, isključuje uvoz i slobodno e, kretanje e, hrane i hrane za životinje koja je genetski modificirana i to je djelomičan odgovor na pitanje o jedinstvenom tržištu. Samo govorimo o konkretnoj uporabi na konkretnom mjestu i usporedivo je sa odlukom o, o proizvodnje GMO-a jer to je jedan od e, tipova uporabe GMO-a. Očito postoje e, drugi e, druga pitanja o drugim učincima na jedinstveno tržište. Tu mogu reći dvije stvari. Kao prvo, naš e, zakonodavni e, akvir poznaje pravne razloge, pravne mogućnosti e, u kojima se može prihvatiti utjecaj na jedinstveno tržište. Zatim u sadašnjem zakonodavstvu o GMO imamo nešto što se zove zaštitna klauzula. Ako vam e, je problem E, znanstvena odobrenje ove ili one onog GMO-a e, e, zemlje članice mogu uz znanstveni dokaz se pozvati na zaštitnu klauzulu i privremeno zabraniti tog proizvoda organizma na svom teritoriju. Imali smo nekoliko praktičnih slučajeva koji su se zbili nekoliko zemalja koje su se pozvale na tu klauzulu. E, nitko do sad e, nikad nije e, rekao da je to problem za jedinstveno tržište. Ono što danas predlažemo isti mehanizam samo u drugu svrhu jer ako nije znanstveni problem koji navodi zemlju članicu da to tako odluči onda je to društveni problem etike ili drugog e, legitimnog razloga koje pruža pravni okvir. Onda se ne nemojmo praviti da je to znanstveni e, problem. Želimo imati pravu raspravu, prijedlag jest e, da želimo znati e, imamo li znanstveni problem ili neki drugi razlog zašto se protivimo e, uporabi GMO-a. E, reći ću vam e, nešto. E, imali smo zaštitnu klauzulu nekoć gdje je komisija napala zemlju članicu i zemlja članica ju je morala povući jer se smatralo da nije utemeljena na glasovanju su sve druge zemlje članice. Ipak podrprle tu zemlju članicu i mislim da treba imati pravu raspravu tih situacija je bilo u prošlosti. Iako to sad predložimo, nemojmo se praviti da je to nešto novo i da odjednom to e, ne prihvaćamo. E, pitanje o tome E, da je rasprava emocionalna, slažem se u velike želimo imati zapravo e, raspravu zasnovanu na činjenicama. Ne događalo se u prošlosti e, da ako nije bilo drugog pravnog načina kako blokirati uporabu, rabila se e, klauzula o zaštiti i pozivalo bi se na pseudo znanstvene probleme. Bolje je da znamo koji je pravi problem u pozadini ako ljudi vjeruju da e, postoji znanstveni problem u redu, a ako e, se pak e, se poziva na neko princip ili na neko osnovno načelo, onda neka se to ljudima kaže. Slažem se e, da treba imati utjecaj, studiju utjecaja, ali to treba e, učiniti ako postoji jasna osnova za to. E, to nije moguće u ovom trenutku. Ne znamo koliko zemalja bi to iskoristilo na kojem teritoriju, za koje od odobranih genetskih modificiranih organizama. I povrh svega jasno je svima vama da je Europa razdvojena, ne, ima zemalja koje su za GMO, imaju, ima zemalja koje su protiv GMO. Ja kažem e, da e, e, ono što je odobrano na EU razini to je jamačno sigurno imamo eh, popis eh, zemalja koje nisu vele ne kilograma genetski modificiranih organizama eh, i one bi možda mogle uzeti u obzir ovu predloženu zabranu. Ne mislim da će to biti dramatična promjena s obzirom na sadašnju situaciju, ali oni koji su za e, neće rabiti, a oni koji su protiv neće opet rabiti i koliko veliku dramatičnu promjenu očekujete. Naravno, postoji trećina zemalja koje e, ne kažu ni da ni ne. One su stržane kod svakog e, glasovanja 30% zemalja. I zašto to čine? To je veliko pitanje. Zašto ne kažu jasno mi smo ili za ili protiv toga. I slažem se tu sa e, onim što je rečeno o postojećem e, zakonodavstvu. Bilo bi mi, mi drago e, da imamo još jasno mišljenje zemalja članica. Nemojmo se pretvarati da postoji većina u Europi, u, e, nema većine ni za ni protiv i cijela rasprava ovdje i a, rasprava koja se svode na to e, da je e, čaša napola prazna, a jedna polovina kaže da bi čaša trebala biti skroz prazna, a drugi pa kažu da bi čaša trebala biti sasvim puna i mi se pretvaramo da postoje većina e, i za obje od navedenih opcije, ali to nije tako. Mi predlažemo mehanizam koji će omogućiti e, unutar e, pravnog okvira da opta out i za druge, a ne samo na osnovi znanstvenih nalaza i to će biti po nadzorom i i to će biti naravno u okviru e, jasnih definicija e, što su opravdani razlozi. Imamo popis e, takvih primjera i, zaista bih vas pozvao da razmislite o svom mišljenju o svom mišljenju o ovom prijedlogu spominjete 12 e, drugih prijedloga e, i postoji proces donošenja odluka kojeg treba zaštititi. Mi smo testirali što je moguće e, i ako smatrate da ovaj predlog iziskuje promjenu sporazuma ili način glasovanja u sustavu, ja sam uvjeren da bi bilo koji od vas bio e, protiv toga. Moramo se maknuti od e, opcija koje su nerealne. Vjerujem da ne možemo e, sada nigdje naći ni u zemljama članicama ništa što bismo kako bismo obradili e, legitimne zahtjeve europske populacije, a to, ti zahtjevi mogu biti različiti u različitim zemljama članicama. Hvala lijepa. A sada htio e, bih podsjetiti na raspored. E, rok za amandmane je 16. 9. glasovanje u odboru Biće 12. ili 13. 10 a na plenarno ćemo vjerojatno e, glasovati na drugoj plenarnoj u listopadu. Mislim da nemamo više točaka dnevnog reda i možemo zaključiti e, sastanak. Hvala, vidimo se sutra.